Proszę Państwa, otwieram. Gospođe i gospodom, otvaram poslijepodnevno zasjedanje našeg odbora, te vas sve pozdravljam i imam za vas neke informacije. Naš e, je raspored i dnevni red doista puna, pa ću vas, nažalost, e, morati prekidati. Budete li predugo govorili, unaprijed se ispričavam, ali morat će biti tako. Imamo iznimno važno izvješće koje je na dnevnom redu CAP alati za e, smanjenje promjenjivosti cijena na poljoprivrednim tržištima. Vrlo važna tema, gospođa E je izvjestiteljica i ona je doista puno truda uložila u ovu temu. Pa, bilo je dosta sastanaka i vjerojatno znate da je ovo izvješće pobudilo velik interes. E, uloženo je oko 400 amandmana i sad je moguće to o tome raspraviti detaljnije. I vjerujem da će nam e, to pomoći da postignemo i kompromise u amandmanima, a vjerujem i da je sad pravi trenutak da izvjestiteljici damo riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem se najprije svim kolegama e, koji su iskazali zanimanje za tematiku i zahvaljujem se na mnogobrojnim amandmanima koje ste uložili. Proučavamo trenutno te amandmane. E, hvala kolegama, hvala izvjestiteljima u sjeni. Najprije e, ću reći da interes e, koji vidim u ovim amandmanima e, pokazuje da postoje velika velika sličnost u mišljenjima da se treba tom tematikom baviti, iako nemaju svi identična mišljenja o tome kako. Budući da je predsjednik odbora rekao da nemamo puno vremena, pokušat ću vam to iznijeti što konciznije. S obzirom na krizu koju, kroz koju sada prolazimo, uključila sam uvesti novi paragraf o pitanjima modernizacije mjera za e, upravljanje krizom. Kolege su to sugerirale, nisam se izvorno time namjeravala baviti. Međutim, činjenica jest i kroz to sam prošla cijelo ljeto zapravo, jer sam bila na obiteljskom e, gospodarstvu s mojim suprugom, a isto tako razgovarala sam i s mnogobrojnim poljoprivrednicima. S obzirom na krize u Europi mlijeka i govedine, Odlučila sam se e, unijeti i e, paragraf koji će govoriti o alatima za upravljanje krizom. A s obzirom na sljedeći ZPP za 2020. godinu vidimo da se prilično kasni s radom na tome, te se čini da je zaista ispravno pozabaviti se pitanjem modernizacije alata za reguliranje kriza. Sastala sam se s puno kolega i e, pripremam mnoge kompromisne amandmane gdje ćemo u studenu glasati na odboru. Računam na suradnju svih kolega i suradnju izvjestitelja u sjeni kako bismo izradili kompromisne amandmane koje će zadovoljiti i, opći interes i interes većine nas zastupnika. Nadam se da ćemo ostvariti cilj koji sam sebi, odnosno nama kolektivno zadala, da ćemo imati koncizan i vrlo čitak tekst koji će biti u interesu europskih poljoprivrednika i iznad svega nešto što će biti lako razumjeti što od nas očekuje europska javnost. Hvala lijepo. Rozpoczynamy diskusije. Pierwszy pan poseł Kaputo. Only two minutes. Two minutes only. Počinjemo s gospodinom Kaputom, dvije minute, izvolite. Hvala vam i hvala izvjestiteljici. Vidio sam jutros svojevrsnu otvorenost ka različitim mišljenjima, sve to proizlazi iz raznih podnesednih amandmana. Kao klub SID pozabavili smo ovim dosijeom i svi smo potpisali je amandmane. Fokusiramo se na neke ključne točke. Prije svega to je poljoprivredna suradnja. Da je potrebno poticati poljoprivrednu suradnju kako bismo se bolje nosili s ovim problemom. Drugi aspekt je predviđanje javnih e, poticaja. Vidimo da se u svijetu povećava e, javni, da se poveća broj javnih e, mjera. Dakle, međutim, u Europi smo vidjeli drugačiji trend, a to je smanjenje od 17%. Potom tu je sklapanje ugovora, dakle, učinkovitost u cijelom lancu. Drugo se tiče zahtjeva koji smo uputili komisiji, a to je da se stvore temelji za međuprofesionalne organizacije na europskoj razini kako bismo na taj način štitili interese proizvođača u sektorima koji su uglavnom orijentirani na prekograničnu suradnju. Nadalje, tu je potreba da se uz potrebe upravljanja krizom i s tim povezanim mjerama da se mora stvoriti set alata za upravljanje rizicima, prije svega vezano uz fondove mutualizacije i osiguranja. Potom su tu protuklička pomoć, dakle vezano uz volatilnost cijena. Mislim da bismo trebali imati veću ulogu na tržištu i to uz stvaranje sigurnosnih mreža te stvaranje modernih alata. Potom sedma točka trebamo dakle povećati, odnosno, odnosno povećati nadležnost observatorija za cijene e, koji se treba baviti cijenama voća i maslinovog ulja. Ove ćemo teme razviti u suradnji sa drugim izvjestiteljima u sjeni i sa izvjestiteljicom i nadam se da će ona nastaviti s nama dijeliti ovo a to je da je riječ o jako, jako važnom dijelu. Hvala vam lijepa, gospodin Hvala vam lijepa, e, predsjedatelju. Vidimo da je nestabilnost cijena u povećanju i dalje e, će se nastaviti na isti način. I u tom smislu e, hitno je potrebno, o tome dvojbe nema, da su potrebni, da treba uvesti mehanizme koji bi stabilizirali tržište i e, tu treba zauzeti čvrsto stajalište te se boriti protiv e, zloporaba od strane velikih distributera i e, uvesti mjere za upravljanje krizom i krize. Trebamo poslati jasnan signal i drugim institucijama koji se odnosi na potrebu za postupanje u slučaju nefer eh, prakse. Eh, mislim da sam se pridržavao vremena. Hvala lijepa. Sandri, hvala vam lijepa. I ja ću nešto reći o tome da vjerujem da već mjesecima ili gotovo godinu dana govorimo o instrumentima za upravljanje krizom. Htjela bih da zaboravimo na to i da uđemo u dubinu samog pitanja poljoprivredne politike koja bi spriječila uopće nastavak krize. I ovako se vrtimo u krug s novim instrumentima koje uvodimo, a istovremeno e, farme nestaju i poljoprivrednici i sa njima i mi nismo učinili ništa. S obzirom na e, učinke klimatske promjene u mojem kraju Galiciji trpimo teške posljedice i to će dovesti do teške krize upravo za e, stočare te vjerujem da je doista hitno promijeniti e, fokus ove naše rasprave i e, da bi prioritete trebala biti politika koja će dovesti do veće proizvodnje koja bi odgovorila na potražnju i uvela minimalne cijene za farmere koji bi od toga što zarade mogli pristojno živjeti. To je ono oko čega bi se trebali vrtiti naše rasprave, a nove organizacije proizvođača ili nešto slično nisu e, odgovor na krizu. Imamo već e, diljem Europe e, organizacije koje okupljaju male poljoprivredne proizvođače i to nije dovelo do promjene. Hvala vam lijepa. Gospodin Planigan. Hvala lijepa. I u ovom izvješću gledamo zapravo u situaciju e, zapravo da se hrani e, populacija svijeta, a to ne bi trebao biti cilj poljoprivredne politike. Što se mene tiče kako ja to vidim, mi bismo trebali hraniti sami sebe, a ne hraniti svijet. Svijet bi trebao hraniti sebe, a mi sebe. I nije cilj niti rješenje naših problema da mi poljoprivredne proizvode šaljemo širom svijeta. Kriza je sad normalna i bit će prisutna i normalna i u budućnosti. Međutim, mi zapravo prihvatamo jedan eh, sporazum s Kanadom, TTIP koji ulazi na mala vrata koji će prouzročiti još e, kriznije situacije i više turbulencije. Pa prema tome, <clears throat> s te strane mi zapravo i uzrokujemo krizu, pa trebalo bi znati, trebalo bi znati ljevica što radi desnica, odnosno biti svjesni toga. Gospodinu. Hvala lijepa, govorimo o nestabilnosti cijena u poljoprivredi i već e, smo čuli od nekoga ovdje da je to nedavni e, fenomen. Ja se sjećam e, takve situacije recimo 73. pa onda sa 74. s krumpirom 76. Dakle, to je nešto što nije novo i na to utječu vremenske prilike koje ne možemo zaustaviti ni mijenjati i to uzrokuje velike nestašice pojedinih proizvoda i rast cijena. U Ujedinjenoj kraljevini, a i u drugim e, državama imamo e, i mogućnost e, odgovora na to, kupuju se određene trguje se unaprijed dakle sa zasijanim kulturama ili zasađenim kulturama i meni je do razočaranje da e, ovo uvodi Evropska unija što će nam e, otežati daljnju trgovinu takvim e, budućim urodima i naravno da tu postoji i određeni E, udio spekulacije, ali e, mogućnost je na raspolaganju farmerima i e, ja evo recimo mogu reći za sebe u mom dijelu koji odnosi na proizvodnju jaja. E, Farmeri mogu kupiti e, hranu za perad unaprijed i ja sam e, vertikalno integriran u mom poslovanju i povezan i dakle malo prodaja je također u toj domeni i mogu reći da ne vidim da je ovo dobro miješanje u takve stvari. Pan posao Gospođo predsjednice, e, ja znam da je vaše izvješće vrlo važno, znam da ste jako puno napravili. Međutim, moramo sve učiniti kako bismo polučili konkretne rezultate kako sve ovo ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru. To treba otvoriti perspektive gospodarstvima za budućnost jer poljoprivrednici dobivaju e, svoje prihod e, zahvaljujući proizvodnji i zahvaljujući e, potporama. U Litvi su subvencije vrlo niske, pa su i cijene vrlo niske. E, to samo pokazuje kako su ta dva aspekta tjesno vezana. Znamo da postoje problemi vezane za potpore. E, vrlo je važno također da se predvide mjere čiji će cilj biti smanjiti e, zloporabu od strane velikih monopola. U baltičkim zemljama distributeri su vrlo često oni koji imaju monopol pa diktiraju cijene. U tim slučajevima otkupne cijene znatno padaju, pa su na taj način poljoprivrednici tu na šteti. A ovakva vrsta kriza nestaje kada se pojave druga kriza. Kriza će uvijek postojati, stoga je potrebno da nađemo dobru i obaveznu formulu koja će omogućiti da se nadoknadne štete poljoprivrednicima. Smatram da to treba načiniti na europskoj razini ne postupimo li tako u nekim sektorima e, kao što je na stočarstvo e, to ili pak neka druge možda će nestati. Gospodin Tarabela. Neću baš biti nježan prema gospođi Tarabeli jer moramo dati jasne odgovori. Komisija ne daje e, jasan odgovor, vijeće još manje, stoga je na nama kao parlamentu da damo vrlo znakovitu poruku. E, zato mi je drago da je kolegica uvela novi paragraf o upravljanju krizama. Možda bismo trebali govoriti da se moramo i boriti kriza, pretjerane nestabilnosti cijena. A u današnje vrijeme kada govorimo o mlijeku, e, cijena mlijeka je nenormalno niska, već više od 18 mjeseci. Naravno, poljoprivreda je izložena mnogim e, faktorima koji su vanjski faktori od meteorologije. Nadalje, međutim u posljednjih 30 godina situacija nikada nije bila ovoliko nestabilna. la e budimo oni koji će jasno dati odgovore za probleme u poljoprivredi i tada, ako tako odlučite postupiti, ćemo zaista dobro surađivati u tom smislu. Gospodin Anu, hvala. Poljoprivreda naravno nije ista kao druge grane. Tu postoje različiti problemi od bolesti do vremenskih prilika, ali poljoprivreda je također podložna europskim politikama. I sadašnja situacija je takva da je potrebno imati određenu regulativu, minimum e, regulative, jer nećemo imati dobru poljoprivredu, bit će previše ili premalo proizvodnje. To treba biti jasna, javna e, intervencija, e, odnosno javna regulativa koja će javnost podržati. Morate se pozabaviti pitanjima osiguranja, e, da to je u redu, kao i pitanje observatorija cijena. To je sve zgodno, ali to ne smije samo ostati observatori. E, treba na kraju iz toga izvući određene zaključke. E, I moramo, reći, moramo biti ti koji ćemo dati odgovore na ta pitanja u budućnosti. Hvala, gospođa Šrajer ima riječ. Hvala lijepa. Oprostite, evo, malo su mi se slušalice ovdje mm, krivo stavila. Dobro, govorit ću sad o krizi i o nizozemskoj. S obzirom na e, promjenjivost cijena, shvatili smo da moramo dati znak na europskoj razini. Zahvaljujem se izvjestiteljici. Ja sam e, uložila 20 amandmana. Prvo pitanje, radi li se ovdje o krizi ili se ne radi u krizi? Organizacije nizozemskih poljoprivrednika kažu mi da je cijena mlijeka se povisila i e, to je pozitivno. Iznad svega mislim da je nužno da što je prije moguće donosemo propise. Moramo zajamčiti da e, se sredstva daju poljoprivrednicima trebamo pomoći ruralnom razvoju i moramo pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Multinacionalne tvrtke e, su se dočepale i e, reguliraju cijeli ovaj sektor. Hvala vam lijepa. Dakle, drago mi je da govorimo o proizvodnji, e, međutim ne smijemo krenuti iz krivog polazišta. Izazovi stoje pred proizvodnjom hrane općenito. Budući da populacija u svijetu e, raste, 30% poljoprivrednog zemljišta e, se samo koristi za proizvodnju hrane koja se poslije baca. Dakle, 30% se koristi u tu svrhu. A opet imamo e, stotine tisuća ljudi koji svakodnevno umiru od gladi. E, dakle, to su i žrtve sustava koji e, nije održiv. I najbolje bi bilo ovaj problem tretirati u samom korijenu. I što se tiče nestabilnosti i cijena, ne smijemo zaboraviti spomenuti da e, to kreće 2007. i 2008. godine kad su velike financijske korporacije počele spekulirati sa prehrambenim proizvodima e, na burzama. I kako ćemo mi u takvoj situaciji zaštititi naše farmere kad je takvo međunarodno e, Tržište i kad se ogromne količine hrane uništavaju dizanjem cijena i upravo to je, ja vjerujem, zločin protiv e, humanosti i potrebno je dovesti do međunarodne promjene i samo na taj način možemo zaštititi naše poljoprivredne proizvođače. pri krizi... Gospodin Bogović ima riječ. Kriza je zaista evidentna, a motivi i uzroci su e, raznovrsni. I stoga je potrebno imati odgovarajuće mjere. Među uzrocima su i e, proračunska sredstva Europske unije, jer se one i u poljoprivredi koriste za zaštitu okoliša, što samo smanjuje ono što konkretno dobivaju poljoprivrednici. Zajednička poljoprivredna politika mora se reorganizirati e, kako bi se više izdvajalo za klimatske promjene, za e, nestabilnost cijena. Znamo kako je situacija u Americi. Tamo je situacija drugačija od situacije u Europi. Njihovi pokazatelji su drugačije. U velikom broju europskih zemalja poljoprivrednici nisu učinkovito organizirani i to bi mogao biti proizvodni model koji se može koristiti modernim tehnologijama kako bi se na taj način proizvođač i otkupitelj zapravo ujedinili. Što se tiče monopola, ima 5-6 velikih tvrtki koje dominiraju europskim tržištem. Moramo prekinuti taj e, monopol, želimo li riješiti naše probleme. Hvala, gospodin Danten ima riječ. Hvala lijepa. E, dopustite mi da se najprije zahvalim kolegici Delae. Ona je puno toga e, napravila ovim izvješćem. Radi se o vrlo osjetljivom tematici. To samo pokazuje ono što su kolege rekle. E, na našem selu sada se jako puno okreće prema Europi od koje se puno očekuje. I zapravo ulog ovdje je naša vjerodostojnost. Nekada e, smo imali prijedloge koji su bilo usvojeni, a neki od njih e, komisija nije prihvatila. E, radili smo i u prethodnim sazivima i mi sada E, trebamo imati amandmane koje će tražiti da komisija kaže zašto se tako slabo koriste određeni alati s obzirom na udruge poljoprivrednika, s obzirom na e, samo e, pravila tržišnog natjecanja, sve se to u zadnje dvije godine nije dovoljno radilo. Oni koji su prije tri ili četiri godine govorili o tome koliko će velike biti krize, sada se to pomalo zaboravi. Nadam se da ćemo se prisjetiti da vremenske prilike puno utječu na poljoprivredu. Mi ne možemo regulirati niti sunce, niti kišu. Dakle, ekonomija je vezana za ove klimatske promjene, mi moramo imati ispravna rješenja kako bismo održali poljoprivredu u Europi. E, gospođa Mela. Hvala. Mi e, danas govorimo o e, alatima ZPP-a kako bismo utjecali na volatilnost tržišta. Mislim da se svi možemo složiti s činjenicom da e, instrumenti upravljanja rizika jesu potrebni e, ZPP-u. Postoje e, poteškoće prilikom primjene alata koji sada postoje. Komisija zaista mola poboljšati situaciju i mora riješiti probleme koje sada postoje s provedbom moramo e, poboljšati uvjete rada za male poljoprivrednike i e, treba prestati raditi sve u korist velikim proizvođačima kao i distribucijskim mrežama. E, trebamo poboljšati znanje i vještine poljoprivrednika. To je za njih vrlo važno. Jedna stvar koja, koju sam uočila i to je tipično za Njemačku, e, naime u Njemačkoj su plaćanja razdvojena. Cilj e, toga je vezan za smanjivanje fluktuacije cijena. Međutim, u Njemačkoj se u krajnjoj liniji ipak taj novac koristio za rješavanje problema fluktuacije cijena. U e, brdsko-planinskim krajevima se e, dalo više novaca, dok je u nekim drugim krajevima su se izdvajale paušalne e, paušalne svote koje su se zapravo bolje trebale koristiti za proizvod, za uzgoj e, mnogih žitarica. Zahvaljujem se što ste mi dali riječ i zahvaljujem se izvjestiteljice koja je organizirala e, mnogo zanimljivih tema o situaciji u poljoprivredi. Meni je to bilo vrlo zanimljivo čuti kao što mi je bilo zanimljivo e, saznati i koje se financijski alati koriste. Kao što su mnogi kolege rekle, nestabilnost cijena je nešto što nije novo i ona će ostati. Globalizacija je isto tako nešto što već postoji i što će ostati. Cijena poljoprivrednih proizvoda je nešto na što svjetske cijene utječu i moramo biti oporni na volatilnost cijena zahvaljujući odgovarajućim alatima. To će pomoći, ali pomoći će također i više suradnje u e, samom opskrbnom lancu. Moramo također naći strukturirana rješenja e, za mnoge aspekte. Još jedan aspekt je taj da, eh, mm, da porezni obveznici ne razumiju kamo taj novac ide. U svakom slučaju treba se naći neko bolje rješenje. Osobno mislim da se moramo pozabaviti već sadašnjim alatima koje imamo za upravljanje rizikom, primjerice osiguranja, da vidimo što eh, možemo izvući kao zaključak iz te situacije i kako možemo situacije poboljšati. Hvala. Gospođa Lepus. Hvala lijepa. Mnogi su zastupnici govorili o ovim temama. Naravno, tržišta se mijenjaju, nije svake godine urod isti. To nikad bio najveći problem za poljoprivrednike ako se u prosjeku može dobro od toga živjeti. Jedne godine urod bude loš, ali nakon toga uslijede dvije, tri godine dobrog uroda. E, međutim, sada se poljoprivrednici nađu e, u e, poteškoćama i uvijek je bilo situacija. Hvala inače na ovom izvješću. Jako je dobro što ovdje možemo vidjeti kakve su financijske potpore. Moramo vidjeti također kako ćemo ostvariti bolje odnose na tržištu i također kako se mogu prilagođavati situacije na tržištu. Čuli smo da je potrebno uspostaviti mnogo struktura za poljoprivrednike. Jedan od problema je velika deregulacija e, poljoprivrednog tržišta. To je bila velika, veliki politički promašaj i treba ih uspostaviti e, ponovno neka pravila. Gospodine Buda, izvolite. Hvala lijepa. Evo govorit ću kratko o nestabilnosti cijena. Mislim e, da bismo trebali si postaviti pitanje što je to ispravna cijena. Dakle, proizvod se može prodati na tržištu, po određenoj cijeni. A istovremeno je li ta cijena dovoljna kako bi se pokrili troškovi proizvodnje. Jutro sam čitao članak o štrajku u Francuskoj gdje e, mnogi prosvjeduju protiv velike mljekarske tvrtke koja je pristala da e, proizvođačima da dodatnih 15 eura po toni, ali u ovoj situaciji poljoprivrednicima je potrebno da imaju dodatnih 50 eura po toni. Što je sada e, zapravo situacija? Poljoprivrednici su dakle obvezni prodavati po cijeni koja ne pokriva nikove troškove. Zašto? ne želimo stalno dati subvencije poljoprivrednika, ne bi li oni od toga kupovali velike automobile ili tako nešto slično. Ne, subvencije su tamo kako bi oni mogli opstati na tržištu. O čemu još treba raspravljati o tome da se treba omogućiti poljoprivrednicima da se udruže kako bi mogli braniti svoj položaj u prehrambenom, poljoprivrednom prehrambenom lancu. I e, naravno, e, ne moramo govoriti o ekstremnim situacijama, ne možemo narediti suncu da e, sja, ali moramo uzeti ove sve u obzir. Hvala gospodin Hojsling, ima riječ. Ovo nije prvo izvješće na ovu temu i zasigurno neće biti niti posljednje. Problem je što ni komisija ni vijeće ne žele ozbiljno prionuti poslu. Mi izrađujemo dobre prijedloge koji se potom ostavljaju po strani. Parlament se to jednostavno ne može više dozvoliti. Gubimo svoju vjerodostojnost na taj način. Često govorimo o nestabilnosti cijena. Međutim, uglavnom je riječ o, o smanjenju cijena, dakle kada govorimo o tendenciji koja je prisutna kada je riječ o prihodima poljoprivrednika. Kolega Dantan je s pravom rekao da je potrebno pozabaviti se tržištem i pitanjem kvota. Dok god budemo imali višak mlijeka na tržištu, nećemo, e, nećemo moći jamčiti stabilnost e, njegovih cijena. Politika liberalizacije i ukidanja tržišnih e, redova. Pitanje je će, će to ishod donijeti u budućnosti. Vidjet ćemo kakva će biti situacija sa šećerom. Zato vas pozivam da razmislite želimo li nastaviti sa liberalizacijom uz e, neke izmjene, želimo li potpisivati jedan za drugim ugovore o slobodnoj trgovini jer vidimo kakav, kakva je posljedica toga, dakle manji prihodi poljoprivrednika proizvodimo sve više, a potom želimo sve sanirati fondovima za osiguranje. Mislim da je potrebno drastično promijeniti smjer kretanja. Hvala lijepa. Izvolite kolega. Hvala lijepa. vidimo kroz ove rasprave, ali i drugdje, da je pitanje nestabilnosti cijena nešto što je u središte cijelog poljoprivredne tematike. Zahvaljujem se kolegici Delae, ali moram isto vremeno reći da ne želim e, pristati na to da nestabilnost predstavlja normu, predstavlja pravilu. Ne, radi se o posljedici situacije koju treba ispravno analizirati. Mislim da je zaista potrebno da ne da imamo alat e, za reguliranje situacije. Moramo imati niz alata. Vidimo da pristup koji će biti jednostran e, neće biti dovoljan. Jer e, ograničiti to samo na ugovorne odnose, to neće biti dovoljno. Neće biti dovoljno da se podstakne udruživanje proizvođača. Morali bismo možda izmisliti nešto što će biti mješavina različitih aspekata možemo ne koristiti, ne bi bilo, ne bi bilo u redu da se ne koriste različita rješenja i e, intervencije i drugo. Dakle, e, budemo li tom problemu pristupali s različitih strana, možda ćemo dati adekvatno rješenje. Vidimo da i jedno rješenje, jedna jedina stvar ne može to riješiti. Pitanje dovoljne proizvodnje hrane. To nije nešto što ćemo rješavati na način e, kada, ako se bude smanjivao bolj poljoprivrednika ili pak s problemima u brdsko-planinskim područjima. E, vidimo kako probleme prolazi mljekarska, mljekarska industrija. Dakle, moramo svemu tome pristupiti s više strana. Hvala. Sada bih dao riječ predstavniku komisije. Niste zainteresirani, dobro. Tada ćemo zamoliti kolegu Desa da preuzme riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Bit ću kratak. U sam sudjelovao na jednom seminaru gdje se govorilo o odnosima na svjetskom tržištu. Kaže se da u Francuskoj imamo 12 milijuna tona manje namijenjenih proizvodnji žitarica i zato ne čudi da tamo cijene rastu. Taj manjak u Francuskoj se kompenzira viškom iz Ukrajine. I ne smijemo smetnuti suma ulogu Rusije. Dakle, evo, možemo vidjeti koliko su poljoprivredna tržišta međuovisna. U Njemačkoj do, do 2019. subvencioniramo sustav na dosadašnji način. Dakle, za tvrtku od 50 hektara riječ je o 15 tisuća eura, dakle, kada govorimo o proizvodnji mlijeka. Dakle, to je novac koji se može koristiti u slučaju krize. Mislim da bi ova mjera trebala biti dostupna i drugim zemljama. U Bavarskoj je prosječna veličina gospodarstva 40 hektara i naši poljoprivrednici traže uvođenje mjera. Dvije, tri godine zaredom imali smo dobar urod. Međutim, sada valja pronaći porezne olakšice kada je riječ o lošim godinama. Kolega je sam rekao da nije dovoljna tek jedna mjera, Potrebno je čitav set mjera kako bismo mogli pomoći evropskim poljoprivrednicima. To vrijedi i za društveni aspekt ovog pitanja. Moramo razgovarati o tome što možemo učiniti na toj razini kada je riječ o poljoprivredi kako bismo na učinkovit način pomogli obiteljima kako bi im ostalo na raspolaganju sredstva. Dakle, ovu raspravu je doista potrebno proširiti i zahvaljujem kolegici izvjestiteljici i u ime grupa e EPP-a što je izradila ovo važno izvješće. Nadam se da ćemo zajedno pronaći odgovor na ove izazove koje moramo nadeći kako bismo dali perspektivu našim poljoprivrednicima. Međutim, tu je još jedno pitanje. Znamo što je poljoprivreda učinila tijekom zadnjih nekoliko desetljeća. Vidimo koja je cijena pšenice sada vidimo da je cijena žitarica pala, da je ona izgubila svoju vrijednost. Mislim da se trebamo postaviti čitav niz pitanja, vidimo kako se vremena mijenjaju. Hvala lijepa. Gospodine Des a że, że powiedział, że gazety są dużo i e, e, da su novine nešto deblje danas nego što su to bile u prošlosti, to dolazi do ovih posljedica. Izvolite kolegice izvjestiteljice. Dragi kolege, jasno je da kriza kroz koju prolaze europski poljoprivrednici u svim državama članicama, da je to nešto što jednostavno zahtijevaju da mi rješenja nađemo. Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu putem kojeg trebamo odrediti one velike smjernice kako bi komisija e, prihvatila E, moramo dakle dati velike smjernice za sve ono što e, čime se ovdje moramo pozabaviti. Moram reći da mi je bilo zaista žao da komisija nije dala svoje mišljenje o tome. E, kolega Michel Danten je govorio o alatima koji već sada postoje. On misli da su oni bili, da su oni premalo korišteni ili krivo. Zanimalo bi me kakva iskustva s time ima Europska komisija, jer cilj mog izvješća nije da tu ponovno izmišljamo toplu vodu. A ono što kaže kolega Erika Andrije pa naravno, e, nema samo jedno jedino rješenje. Da takvo rješenje postoji, komisija bi ga već ranije bila predložila. Mislim da svi mi moramo napraviti čitav niz alata koji će se ponuditi, da e, se radi na tome da države članice to koriste, a iznad svega da Europska komisija na osnovu toga predloži mjere koje će uroditi plodom. Htjela bih da svi zajedno iz ovog izvješća načinimo kamen temeljac za sljedeću zajedničku poljoprivrednu politiku. Ne možemo ovako riješiti sadašnju krizu. Ja sam po prvi puta zastupnica u Europskom parlamentu, ali nadam se da ćemo putem ovog izvješća i prilikom donošenja nove zajedničke poljoprivredne politike naći rješenja koja će omogućiti da u Europskoj uniji ostane onoliko poljoprivrednika koliko ih ima sada, da će poljoprivredna proizvodnja ostati na razini sadašnje i da ćemo imati kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju sa dovoljnim i pristupačnim cijenama i da ćemo imati kvalitetnu poljoprivredu u Europi. Hvala lijepo. Ovo je jako važno pitanje proizvodnja u poljoprivredi uglavnom ovisi o prirodnim čimbenicima, tu dolazi do promjena i to je sasvim normalno. I ukoliko ne budemo djelovali na tržištu i na njegovu organizaciju, može doći do pada cijena. Moramo doista imati na raspolaganju mjere kojima možemo intervenirati, a kojih smo se odrekli prilikom e, reforme. Dakle, pogledajmo e, špekulacije koje su se dogodile sa cijenom mlijeka. To je dosta evidentno. Može se jasno vidjeti cijene se održavaju na niskoj razini. A kada govorimo o ovim ugovorima, o terminskim poslovima, tu se postiže supan učinak, tako je istaknuo i kolega Egnju. Govorimo o globalnim cijenama na tržištu, oni se ne mogu odrediti u Europi one se određuju na drugim mjestima, jer mi smo u nekim segmentima premali proizvođači, ali svakako ćemo se vratiti na ovu temu kada bude riječ o ocjeni vanjskih čimbenika na ZPP. Hvala vam lijepa. Dakle, 11. studenog je e, rok za usvajanje ovog izvješća. Sada dolazimo do sljedećeg izvješća u našem dnevnom redu, dakle godišnje izvješće. Tu je izvjestitelj e, gospodin Dantan, nadležni odbor je odbor Ekon. Dakle, pitanjem se bavi i kolega Tibor Sani i pozivam kolegu Dantana da nam kaže nešto više o ovom izvješću dakle, koje se tiče politike tržišnog natjecanja Europske unije. Jer on je upravo stručnjak za to područje i znače nam reći kakvo je stanje stvari vezano uz ovo pitanje. Hvala. Svake godine Europska komisija podastire Europskom parlamentu izvješće o provedbi politike tržišnog natjecanja. Do sada je odbor za poljoprivredu bio među odborima koji nisu davali mišljenje o tom izvješću. Međutim, koordinatori su ove godine odlučili postupiti drugačije i mislim da je to dobro. Jer e, vidimo već e, s obzirom na prethodnu točku dnevnog reda da uvjeti na tržištu e, su oni koji zapravo imaju puno više utjecaja na, e, od onoga o čemu mi ovdje razgovaramo ili ono što govore e, države. Sudska praksa Europskog suda u više navrata je naglasila da su članci 38. i 39. E, europskih ugovora da se oni primjenjuje koji omogućuju da se nađe izuzeće s obzirom na članak 101. vezanim za politiku, e, vezanim za politiku tržišnog natjecanja. E, ove godine vidimo da je dobro da su smjernice objavljene u studenom u e, tri sektora E, dakle da su one objavljene. Govorimo ovdje, podsjećam vas, o maslinovom ulju, o govedini te e, svinskim proizvodima, primjerice i to naročito o šunki, dakle oni e, sve imaju dakle oznake kvalitete. Otvoreno otvorena je također i istraga u više navrata nakon e, krize u e, mliječnoj industriji. U našem izvješću mislim da parlament se treba podsjetiti gdje smo mi i kada govorili o reformama te jasno reći da želimo da se situacija promijeni. Od 1957. godine tržišno natjecanje i ta politika htjela je da e, potrošači imaju veću kupovnu moć i da dakle cijene padnu. Međutim, sadašnji broj nezaposlenih je sasvim drugačiji e, i to nije bio slučaj u vrijeme kada je se osnivala Europska unija. Dakle, vidimo koliko je radnih mjesta nestalo nakon e, situacije, slične situacije u tekstilnoj industriji, sada je ta kriza pogodila poljoprivredu. Mi u parlamentu, ali i Europskoj komisiji, <clears throat> moramo se zapitati koliko e, su ispravna pravila koje postoje već 60 godina. Dakle, moramo vidjeti koja pravila trebaju biti e, primjer. Te bismo možda trebali predložiti povjereniku e, koji želi ispraviti neke e, probleme koje postoje u najrecentnijoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Moramo dakle ukazati na smjernice jer u periodu krize mnogi ne poznaju pravila tržišnog natjecanja, pa stoga e, dionici se često susprežu od organiziranja i udruživanja. Eto, e, vidimo kakva je situacija sada u Francuskoj između proizvođača mlijeka i jedne velike tvrtke na tom području. Kolegica Megines u svom izvješću je ukazala na odnose između prerađivačke industrije i poljoprivrede. E, odbor za poljoprivredu nema tu nadležnost, jer mislim da mi moramo s odborom koji je za to nadležan raditi na tim pitanjima. To je, po mom mišljenju, način da se održi europska poljoprivreda i da ostane konkurentna. Hvala. Imamo ovdje predstavnike komisije. koji će nam održati i odgovarajuću prezentaciju studija. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo i gospodo, ja vam prvo zahvaljujem što ste ovdje pozvali e, čelne ljude općih uprava za poljoprivredu i za tržišno natjecanje. I e, Iznimno nam je drago što imamo priliku ukratko objasniti što smo radili 2015. godine, te smo iznimno zadovoljni što možemo, što ćemo kasnije odgovarati na vaša pitanja. Na prvom slajdu već vidite nacrt ove naše kratke prezentacije. Koliko sam shvatio, desetak minuta će ona E, trajati i izvijestili smo prvo, bismo prvo o e, aktivnostima u 2015. godini e, smjernicama za zajedničku prodaju maslinovog ulja, junetine i teletine kao i usjeva, zatim poljoprivredna tržišta i situacija u ljeto 2015 E, i e, teritorijalne i prekogranične prodajne, ograničenja u sektoru hrane e, te što se dogodilo nakon studije koja je predstavljena o suvremenoj maloprodaji. Istražili smo i državne potpore kao i određene na spajanja poduzeća. Što se tiče izazova koji stoje pred poljoprivrednim sektorom, vjerujem da tu parlament i komisija imaju jednake ciljeve. Želimo pravedniju i kompetitivniju situaciju, želimo zeleniju i održiviju poljoprivredu. Razumijemo isto tako da su farmeri suočeni sa znatnim eh, izazovima. Eh, raste e, potražnja, potražnja za boljim, održivijim i sljedivijim proizvodima, a farmeri e, imaju e, jake partnere, dakle to su i dobavljači određenih inputa, ali i određeni lanci i prerađivači. Farmerim se e, također fragmentiraju ili atomiziraju e, što i dovodi u nejednak položaj e, u pregovaranju, a imaju i jaku konkurenciju na zajedničkom tržištu od uvoza koji nije iz Europske unije. Dugoročna rješenja ovih problema su povećana održivost i učinkovitost e, farmera e, te povećanje konkurentnosti što se može postići vertikalnom i horizontalnom integracijom e, i suradnjom koja bi trebala povećati njihovu pregovaračku poziciju i moć. Zadnja reforma ZPP-a e, treba dovesti do određenih e, promjena e, da bi se to postiglo. Za usjeve, za junetinu i teletinu i maslinovo ulje već smo predložili smjernice u studenom 2015. godine. Što se tiče novih smjernica, možemo reći da e, dakle su e, objavljene u studenom 2015. 2015. i temelje se na istim načelima e, povećanja konkurentnosti i održivosti farmera u Europskoj uniji, jačanju njihove pregovaračke moće i očuvanju pristupa e, orijentiranosti prema tržištom. Treba omogućiti proizvođačima da zajednički prodaju, a bez kršenja e, pravila u tržišnoj utakmici pod određenim uvjetima. E, to ne bi smjeli biti samo pravila, dakle mrtvo slovo na papiru, već e, ti dokumenti trebaju zaživjeti i želim podsjetiti da ni godina nije prošla od usvajanja smjernica i e, budući da nema potrebe za nekom, nekim odobrenjem ili izvješćivanjem o tome nemamo podataka o tome koliko su ta pravila zaživjela. Znamo međutim da nema povratnih informacija koje bi bile negativne od objave ovih smjernica, niti su nacionalne e, agencije za tržišnu utakmicu ili e, sudovi imali e, bilo kakvih e, slučajeva u kojima su postupanja koja se odnose na ove smjernice. Bude li toga i o tome ćemo izvijestiti. Spomenut ću sada drugu važnu temu, a to je ljeto 2015 tadašnja e, situacija na poljoprivrednom tržištu i odgovori država članica. Ne moram govoriti o e, krizi u mljekarstvu i proizvodnji e, svinja i na tržištu svinjetine. Samo ću spomenuti da različite inicijative su se e, pokretale u državama članicama koji puta usmjerene na povećanje konkurentnosti, koji puta na uklanjanje e, prepreka za farmere, a koji puta u smjeru e, povećanja cijena nacionalnih proizvoda. Protekcionistički inicijative e, stvaraju rizik za fragmentaciju europskog unutarnjeg tržišta. E, dakle, protekcionizam i e, postupanje kao u kartelu nisu u skladu sa pravilima tržište utakmice i sprečavaju uvoz iz drugih država članica, a mi vjerujemo da svi farmeri trebaju imati pravednu šansu e, za nastup na unutarnjem tržištu i nijedan farmer ne bi smio biti spriječen u prodaji svojih proizvoda u e, bilo kojem dijelu Europske unije. To su važna pitanja i mi bismo doista željeli da ili danas ili drugom prigodom čujemo mišljenja e, Odbora za poljoprivredu i e, upravo o tim pitanjima. Evo što mi radimo na tom području. Mi sad analiziramo prikupljene informacije, imamo pritužbe i pratimo e, EU tržište, dakle e, da bismo vidjeli imali kakvih sporazuma koji bi krštili druge sporazume o unutarnjem tržištu. Jedan ću slučaj spomenuti koji je prije krize stigao do nas e, u e, tijeku 2015. To je slučaj Legume de France. To je bio sporazum između maloprodajnog lanca Carrefour e, i Legume de France proizvođača, a oni su zapravo željeli ograničiti nabavu sezonskih sezonskih e, poljoprivrednih proizvoda, odnosno povrća, e, na samo francusko tržište. I budući da je to prvi sporazum takve vrste, e, krenula je istraga koja je u međuvremenu bez određenih nalaza o kršenju zaključena i zatvorena. Što se tiče teritorijalnih i prekograničnih prodajnih ograničenja u sektoru hrane, e, imamo e, također, mi smo kao komisija gledali e, razlike u cijenama istih proizvoda na različitim tržištima u Europskoj uniji i ima objašnjenja čimbenici postoje koje rješavaju, a to su različite porezne stope, politike na tržištu rada, e, vrijeme rada e, prodavaonica i tako dalje. Sve to može dovesti do razlika u cijenama. Međutim, ovi čimbenici samo dijelom mogu utjecati na e, razliku u cijenama, a drugi utjecaj je sprečavanje i, i malih proizvođača, ali i e, veleprodaje i maloprodaje e, da dovezu svoje ili dopreme svoje proizvode na pojedina tržišta. E, u nekim slučajevima to nije legalno, u drugima jest, u onima u kojima nije, komisija treba nešto poduzeti. I to uvijek dovodi do kršenja eh, onih načela koja eh, su važna za održanje unutarnjeg tržišta. Ove godine u lipnju kao rezultat naše, našeg rada tijekom 2015. godine smo eh, krenuli s jednim slučajem protiv proizvođača piva koji je pokušao držati monopol u Belgiji sprečavajući uvoz iz Nizozemske i iz Francuske u Belgiju. Ovdje e, smo prikazali e, rad u 2015. godini, odnosno e, ono što je uslijedilo nakon studije o suvremenoj maloprodaji i od tada smo istražili različite aspekte te studije, koji se odnose na e, razvoj iz mogućnosti izbora e, i e, sad se bavimo jednim od nalaza te studije, a to je da kad dionice privatnih marki e, određenog proizvođača e, rastu, odnosno kad raste broj to udjela privatnih e, marki, onda se smanjuje i učestalost inovacija. Komisija o tome prikuplja dalje informacije. I evo posljednjeg slajda, nadam se da sam još unutar vremena koje mi je dodijeljeno. Želim eh, nekoliko eh, ovakvih predmeta spomenuti iz područja proizvodnje hrane. Eh, I tu smo imali zapravo panevropska spajanja firmi u prva dva slučaja smo, e, imali smo primjedbe e, na to spajanje i e, međutim tvrtke o kojima se radilo su uvele korektivne mjere. Imali smo situaciju sa Danish Crown i Tikan klaonicama koje su se željele e, spojiti s proizvodnjom e, svinja, odnosno svinjogojskim farmama. E, međutim, naša sestrinska agencija u Danskoj agenciji za tržišnu utakmicu poduzela istragu i oni su napustili taj projekt. Što se tiče državnih potvora, potpora u poljoprivrednom sektoru, znate da je za to su zaduženi i opća uprava za poljoprivredu i za ruralni razvoj E, i e, što se e, tiče naputka, odnosno smjernica, rado ćemo odgovoriti na pitanje. Što se tiče ostalih slučajeva, a to je temeljna politika u poljoprivrednom sektoru, ona se zasniva na odobravanju samo takozvanih dobrih potpora to jest potpora koja će doprinijeti rastu u e, ruralnog gospodarstva i poboljšanju uvjeta poslovanja u ruralnim područjima, a 700 je novih slučajeva u tijeku 2015 e, identificirano, a dosta je tih koji se odnose na provedbu e, programa ruralnog razvoja. Hvala lijepa, stojimo na raspolaganju za pitanja. Hvala vama. I hvala vam na prezentaciji. Vrlo je važno, smatramo, da ne samo opća uprava za poljoprivredu, poljoprivredu, već i druge e, uprave unutar komisije se bave upravo ovim pitanjima, budući da je poljoprivreda jedan od sektora gospodarstva koji je podložan općim gospodarskim trendovima i važno je dakle da i druge uprave budu svjesne e, situacije. Možemo sad krenuti na raspravu, ali isto tako i na pitanje. Gospodin Kalinovski, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Imam pitanja za predstavnika komisije. Što se tiče tarifnih koncesija za Ukrajinu koje su na snazi od travnja 2014. godine, je li točno da komisija ima novi nacrt prijedloga za uvoz uvozne kvote za Ukrajinu? Možete li nam nešto određenije reći o tome, molim vas? I također, hoće li komisija predstaviti evaluaciju opasnosti ili prijetnji e, za države koje bi bile primateljice uvoza, recimo Poljsku. E, I e, je li bilo zahtjeva od Ukrajine za povećanje kvota, zanima me do čega je komisija došla, pogotovo po pitanju prijetnji i brine me također što komisija nije informirala parlament um, o uh, osnovnim činjenicama uh, ove situacije pravodobno. Hvala lijepa, gospodin Agnju. Ako govorimo o pravilima tržišne utakmice. E, natječu se i supermarketi jedni s drugima da bi zadovoljili kupce. A to može biti upereno protiv farmera budući da vrši veliki pritisak na dobavljače i potiče lošu praksu. Mi smo pokušali to riješiti u Ujedinjenoj kraljevini um, nedavno, zadnjih godina e, i mi smo zapravo te ucijene e, i prijetnje e, kupaca dobavljačima pokušali istražiti. Donekle me brinulo u prvih nekoliko e, godina nakon što je institucija koja bi se time trebala baviti nije zapravo ništa napravila, ali naš e, takozvani code adjudicator je e, konačno, evo, možemo reći nešto e, postigao i to u vrijednosti 1,2 milijuna funti troškova koje e, su morali platiti oni koji krše načela, odnosno to znači da imaju neku moć i e, čelnica te agencije je e, publicirala taj slučaj, ali ono što ne bismo željeli je da se na neki način podriva rad te agencije. Dakle, kad se govori o e, našoj e, o konkurentnosti e, i o zakonima o državnim potporama možemo reći da je recimo smo imali također nekih rješenja državnih tijela o plaćanju na primjer nekih kazni i evo idemo E, a mi... Hvala lijepa e, predsjedatelju. Ova mi se rasprava čini iznimno važnom, budući da mislim da su e, norme tržišnog natjecanja zapravo bile vrlo e, na niskoj razini, e, pogotovo za, za, proizvođače. E, to je instrument koji je vrlo važan da bi se osiguralo da veći distributeri mogu zapravo dobro zaraditi na niskim cijenama koje plaćaju farmerima. Nestabilnost cijena je e, važan element, treba omogućiti da farmeri imaju dobru pregovaračku poziciju i da e, budu zadane minimalne cijene. E, to je doista ključno i mislim da trebamo doista na ta pravila gledati iz drugog ugla. Gospodin Dantan je govorio o e, radnim mjestima u ruralnim područjima. Nećemo gledati samo na ono što je izgubljeno, već na kvalitetu posla, odnosno radnih mjesta. Dakle, mali proizvođač dobiva sve manje novca za svoj proizvod, njegov je položaj sve teži neizvjesni i nalazi se u situaciji e, da recimo velike tvrtke e, vrše e, fumigaciju i djeluju na urod pesticidima što se odražava i na okoliš. Dakle, sve to treba uzeti u obzir. Hvala lijepa gospodin Des sada. Hvala vam lijepa, hvala lijepa Michel Dantin i e, komisiji na izvješću. Meni se čini da je ovo izvješće izbjeglo suočiti se s pravom temom. Der špigl u Njemačkoj Stavio je izvješće bivšeg menadžera koji je bio uključen u e, biznis s popustima i, i objavljeno je točno kako se to radi, kako se provode sve te grozne stvari poput ponižavanja, kontrole i tako dalje. O stalnom stresu, pritisku i teškim uvjetima. I u tom članku razmatraju se i uvjeti u poljoprivredi. Mislim da je konkurencija zapravo jedno od područja koja su vrlo važna jer e, trebamo vidjeti kako se postupa s ljudima, na koji način se postupa s poljoprivrednim proizvodima u diskontnim supermarketima. I što e, traže diskontni lanci od farmere i što bi farmeri trebali primjenjivati po njima i to je koji put nešto što je s one strane e, zakona i tisuće bi e, proizvođača mlijeka u Bavru koje je propalo da su zadovoljili zahtjeve tih e, lanaca. Mi moramo biti, utvrditi i e, zapravo pobrinuti se da ti e, lanci ne dovedu do stečaja i propasti farmera. Ovakve trgovačke prakse treba dobro istražiti i e, mi smo ti koji trebaju osigurati da naši farmeri u budućnosti imaju šansu, šansu i da e, se e, da će biti kažnjeni oni koji provode nefer konkurentne prakse. U Irskoj je nedavno objavljeno da će se plaćati e, plaće, e, minimalne plaće radnicima. A što je sa farmerima, pitao sam e, na Twitteru, koji proizvode sve ono što je potrebno. Da, sve će se, plaćat će se plaća onima koji prodaju proizvod, ali ako ste farmer, nitko za vas ne brine, možete i propasti. E, kako dovesti do promjene nije naravno jednostavno i e, kao što je rekao predstavnik komisije, e, farmeri bi trebali povećati i održivost i učinkovitost povećanje učinkovitosti su zapravo poništena u prošlosti. Kako će onda to farmeri provesti, a kako ćemo mi osigurati da oni mogu zadržati taj dodatni dobit koju će e, svojom učinkovitošću postići jer e, možemo li im e, jamčiti da ih neće uništiti supermarketi i da, će, da neće morati davati po nižoj cijeni nego što ih je koštala sama proizvodnja. Ču slušali smo o Ryanairu, o tome E, kako on želi kupiti Aer Lingus e, u e, Irskoj, ali kad se dođe do pitanja Teska ili Lidla u Irskoj, to je naprosto pitanje za koje nam svi kažu to se ne može regulirati, mi ne možemo tu ništa učiniti i nemoćni smo pred tim. Možete li mi to odgovoriti? Dakle, zastupnik Egnju i također Irac e, mi je e, zapravo je e, rekao da mi prosimo za investicije u svoju zemlju. Međutim, ako e, se mi e, kao suverena država odlučimo za neke stvari, ja se doista nikad ne bi opredijelio za e, tu politiku. Naravno, diplomacija u postupanju sa susjedima koji možda nisu uvijek prijateljski nastrojeni je jedna stvar, ali sigurno je da ćemo e, na taj način steći dosta neprijatelja i da će nas to dosta koštati. Ne bi trebalo čekati da od velikog brata dobijemo po prstima, nego bi trebalo učiniti ono što je potrebno, jer to je jedino ispravno. Hvala lijepa, ali molim vas pridržavajte se vremena, e, svatkom, svatkom po dvije minute. Gospođo Šrajer, izvolite. Hvala lijepa. E, pokušat ću se držati dvije minute. Evo koje je moje pitanje. Ne bismo li sada trebali raditi na vrlo značajnim e, propisima? E, to je bilo teško napraviti ovdje u parlamentu, ali u nizozemskom parlamentu. Evo kakva je situacija. S jedne strane političari eh, jednostavno eh, se kaže što se može, a što se ne može napraviti. Kakva je pak situacija s mlijekom? Eh, sada, dakle, imamo različite vrste troškova, ako ih zbrojimo, što preostaje proizvođaču? Vrlo malo kada pokrije te troškove. To vrijedi kako za proizvodnju mlijeka, tako i u svinjogojstvu. Vrlo e, često kada govorimo o poljoprivrednicima zaboravimo situaciju koja je vezana za zapošljavanje. Hvala lijepa. Ja e, moram e, mislim da je značajno da odbor Agri u ovom slučaju ima mišljenje jer mislim da proračunska politika se odražava na svakog europskog građanina, a e, u velikoj mjeri odražava se na poljoprivredu. Moramo biti e, vrlo jasni i odrešiti prema glavnoj upravi za tržišno natjecanje, baš kao što smo to često prema glavnoj upravi za poljoprivredu. Jer e, vrlo često ljudi e, govore o različitim stvarima, o različitim e, stvarima koje im su umljive. O tome se govori komisiji. u Irskoj primjerice se često smatra da je sektor govedine zapravo kartel. Mi to ukaz, na to ukazujemo Europskoj komisiji, ali nitko tko nije iz tog sektora e, ne može to lako shvatiti ako mi se obratimo komisiji. To je baš e, kao što e, to bilo koji građanin može učiniti ako sumnja da je počinjeno kazneno djelo, onda ode policiji. I ovo su svi različiti postupci koji se također odnose ne samo za prerađivačku industriju, već i na maloprodaju. Jer nekako e, je jasno da tu e, novac u džep trpaju svi više od onih koji su najviše na tome radili. Gospodine E, Aginju. Ovo što e, se je rečeno i irskoj vladi e, koja je prevršila svotu i kada Europska komisija kaže irskoj vladi da mora na određeni način postupiti, ja mislim da tu e, irska vlada mora učiniti upravo kako kaže Europska komisija. Hvala gospodin Marije. Hvala vam što ste nam omogućili da vodimo ovu raspravu, jer ovaj problem je poznat svima nama. Imam nekoliko pitanja koje želim postaviti. Prvo pitanje zapravo se nadovezuje na prethodnog govornika – Ako se može dokazati da neki e, tvrtke imaju dominantni položaj na tržištu, e, to je nešto na što treba ukazati i mora se e, nešto po tom pitanju poduzeti. To je nužno kako bi tržište funkcioniralo. <coughs> Potrebna je inovacija, ali često je dio toga zapravo samo neki paravan za inovacije. Nisam zapravo u sve to toliko siguran. U nekim slučajevima e, jednostavno poljoprivrednici plaćaju veće troškove e, kada dolazi do inovacija. Moramo biti sigurni da su inovacija i cijene e, međusobno povezane. Recimo sva pravila o genetskoj tehnologiji, što je s tim ako se ne može nakon toga koristiti e, genetski e, modificirana soja, na primjer. Da, točno je da udruge poljoprivrednika treba imati veće ovlasti. E, međutim, zadruge moraju dobro raditi, jer ako se zadruge udruže što, to vrijedi ako ih šalju samo jednom otkupitelju? Ako samo jedna tvrtka otkupljuje, onda oni jednostavno određuju cijene. Ne uspiju li pregovori, poljoprivrednici jednostavno ne mogu nigdje drugdje prodavati svoje proizvode. Stoga mislim da ne bi smjela zadruga prodavati jednom i jedinom e, jedno jedinom e, kupcu. Hvala lijepa. Puno toga su već rekli kolege. E, međutim, jako me zaintrigirala zaintrigiralo ovo što je rekao predstavnik komisije. Govorili su o situaciji sa tvrtkom Carrefour. Ja znam da mi nemamo puno vremena, ali izlaganje koje smo čuli je pomalo simplističko i zaista e, me zapanjuje kako tu nedostaje preciznosti. Bilo bi mi e, drago a Europska komisija se toliko ne bavi formom, već više da se bavi samim sadržajem. Nešto distributera, može ih se nabrojati na prste jedne ruke su s jedne strane, a s druge strane su to tu na tisuće poljoprivrednika od malih tvrtki do zadruga. Ja mislim da se pravila tržišnog natjecanja moraju revidirati i jako je dobro da e, je naš odbor odlučio da, se, da i mi možemo nešto reći i dati mišljenje o situaciji vezano za tržišno natjecanje. Malo prije smo govorili o nestabilnosti na tržištu, a mislim da je pravo tržišnog natjecanja jednako važno i da jednako utječe na upravljanje rizika od nestabilnosti. Gospodin Rope ima riječ. Hvala lijepa. Da, radi se o jako osjetljivom pitanju. A o tom pitanju govorimo barem dvije godine. Predstavnici komisije obećavaju nam da će nam dati sredstva i alate kojim će se omogućiti da se pomogne poljoprivrednicima. Međutim, situacija se stalno samo pogoršava. Situacija s poljoprivrednicima je teška i teško im je također objasniti kako to da poljoprivrednici dobivaju onoliko novca koliko otkupna stanica im odluči dati. I isto tako ne svačaju kako to da e, e, profitne marže onih koji otkupljuju proizvode se ne mogu regulirati. Ako se ne mogu e, regulirati otkupne cijene, poljoprivrednih proizvoda i jednostavno se ne smatra da je to problematično. I e, zapravo na taj način e, se stalno govori da se nešto radi, bilo na razini država ili nekih agencija, ali ništa ne, e, tu nema rezultata. Kad je Europa htjela riješiti problem banaka, onda se sektor banaka regulirao. Kad je Europa to zaželjela, reguliran je i puno bolje e, te, e, telekomunikacijski sektor. Sada svi imaju pristup uslugama na e, pristupačan način. Ako se ne može regulirati E, rad e, oni koji e, otkupljuju poljoprivredne proizvode, onda bi se možda mogla njihova profitna marža vratiti proizvođačima primjerice ako oni pređu određenan postotak te profitne marže. U današnje vrijeme ima dakle puno problema. Međutim, moramo naći o koji su problemi najviše gorući i te rješavati. U Litvi primjerice e, otkupni centri sami osnivaju vlastitu marku, vlastiti brand, dakle e, imaju vlastitu marku e, maslaca ili mlijeka. I onda te proizvode stave na najbolje mjesta u e, dućanima i e, to po nižim cijenama. I mislim da to e, predstavlja problem za konkurenciju, odnosno tržišno natjecanje. Hvala lijepa. Da li predstavnik Europske komisije želi uzeti riječ? Izvolite, ali kratko molim. Hvala predsjedavajući. Velik broj zastupnika nije ili nije postavilo pitanje ili ga nisu uputili meni, pa na njih neću odgovoriti. Prvo pitanje koje je meni bilo upućeno bilo je vezano za trgovinu i za e, Ukrajine, žao mi je, ali e, nisam e, nadležan za ta pitanja. Ja mislim da kolega iz glavne uprave za trgovinu bi mogao na to odgovoriti. Nakon toga nekoliko pitanja govorilo je o maržama posrednika i e, maloprodajnih e, e, tvrtki u tom lancu i mnogi su se pitali e, ako poljoprivrednici povećaju učinkovitost kako mogu zadržati e, tu maržu. E, to jest moje područje i rado ću ponoviti da horizontalno ili vertikalno integriranje poljoprivrednika i veća suradnja, te upravo to situacija u kojoj mogu zadržati dodanu vrijednost. Poljoprivrednici i zadruge koje su vertikalno krenuli u e, prerađivanje e, proizvoda su u tome uspjeli. E, oni su dakle uspjeli e, doći do veće vrijednosti e, svog udjela na tržištu. I prema tome ključ svega su učinkovite reforme kako bi poljoprivrednici više surađivali kako vertikalno, tako i horizontalno, pa će na taj način e, moći zadržati rezultate povećane učinkovitosti. Kada bi se odlučilo za reguliranje profitnih marži, e, to je, bi bilo nešto drugo, to bi trebali učiniti zakonodavci propisi vezani za tržišno natjecanje ne odgovaraju tome. E, mnogi su govorili o tržišnom natjecanju tim propisima kao i praksama nefer poslovanja. Ovo ne, prakse nefer poslovanja puno su šire područje od pravila tržišnog, poslovanja, tržišnog natjecanja. e, e mogu biti, mogu se poštovati pravila tržišnog natjecanja, a da se e, prekrše, a da, a da dođe do nefer poslovanja. Međutim, na to se ne odgovara alatima vezanim za reguliranje tržišnog natjecanja. Primjerice, ako je takva nelojalna praksa nešto što je napravio netko tko ima dominantan položaj na tržištu. U tom slučaju e, dolazi do preklapanja i tu bismo mi možda mogli rješavati pitanja e, ne, e, ne poslovanja. Mi sada istražujemo različite prakse, ali moramo vidjeti postoje li e, ne fair poslovanje i da li se istovremeno e, radilo na uštrb i potrošača i onih koji e, su, su njihovi dobavljači. Ali to je sve u nadležnosti glavne uprave GRO i povjerenice Bjankovske. E, za kraj e, ne bih se složio sa zastupnikom koji je rekao da pravila tržišnog natjecanja su one koji omogućuju da cijene budu niske. Da je tomu tako, onda e, bi se na nas puno pozivalo jer tržiš, pravila, slage na tržištu su te koje određuju cijene. Postoji veliko tržišno natjecanje između Boeinga i Airbusa, što ne znači da su avioni jeftini. Dakle, e, postoji situacija ponude i potražnje e, poljoprivrednih e, proizvoda i to nije vezano za tržišno natjecanje. Među zastupnicima netko je postavio pitanje o tome e, kada poljoprivrednici nam daju do znanja da je došlo do e, kartela, primjerice klaonice ili slično. Zaista vam uvjeravam da ako e, imamo dokaze da smo mi spremni i nadajmo se u većini slučajeva u mogućnosti da e, se borimo protiv tih kartela. Htio bih vam postaviti i pitanje. Ako vam netko kaže da postoji sumnja da se radi o kartelu, molim vas nemojte se nama obratiti i istovremeno objaviti to u medijima, jer ako to objave irske novine, onda nam to e, onda nam to ruši dokaze. Prema tome, ako postoji sumnja na kartel, molim vas, obratite nam se i izravno i tajno, jer e, budući da se kartelu u velikom broju država članica smatra gotovo kaznenom dijelom, onda E, dakle, e, će oni početi uništavati dokaze. Dakle, mi moramo e, istraživati svaku situaciju i moramo proučiti njihove poslovne knjige i tako dalje. A zastupnik koji je govorio o toj situaciji je govorio o jednom slučaju gdje mi nismo bili u mogućnosti imamo dokaza kako bismo E, djelovali, e, no u svakom slučaju kad god postoji sumnja na kartel, molim vas da nam se obratite. Nadam se dakle da sam odgovorio na ona pitanja koje sam mogao odgovoriti. Hvala lijepa. Jako mi je drago da ste spremni djelovati. Međutim, Ono što je sada potrebno jeste da na tržištu poljoprivrednih proizvoda postoji dobro tržišno natjecanje. teorija je lijepa stvar, ali u praksi stvari su uvijek puno složenije. Gospodin Danten, izvolite. Hvala, predsjedniče. Mislim da ste izveli dobar zaključak. Mislim eh, da između glavne uprave tržišno natjecanje i našeg odbora je još potrebno puno porazumijevanja povjerenik Hogan i povjerenica Vestager su nam se već ranije obraćali. Mislim da moramo nastaviti s takvim sastancima kako bi smo jednostavno e, shvatili E, pozicije drugih. Poljoprivrednicima e, treba objasniti da postoje pravila i stalno im prijete neke kazne, a s druge strane oni e, vide da je od četiri velike otkupne centrale da su sada postoje dvije jer su se dvije E, spojile. A e, istovremeno Europska komisija u tome nije vidjela ništa lošije. Moramo dakle raditi sa e, kolegama iz komisije, ali također s povjerenicima Hoganom i Vestager. Hvala lijepa. Mislim da je potrebno imati ekonomski dijalog između proizvođača i potrošača. I to u svim sektorima, u poljoprivrednom sektoru i e, sektoru poljoprivrednih proizvoda. Ne ide tu sve samo e, u vertikalnom i horizontalnoj integraciji jer tako se ojačava tržište, a tržište može ojačati i sektor. Međutim, kao što ste lijepo rekli, to je duga debata koju ćemo morati voditi sa svim e, gospodarskim subjektima i partnerima. Završili smo sada ovu raspravu. Vratit ćemo se njoj na sastanku 12. i 13. listopada. Mišljenje ćemo usvajati krajem studenog sada molim da pređemo na delegirane akte vezane za mlječni paket iz srpnja. Kao što sam malo prije rekao, prije svega šest tjedana smo e, nakon sastanka Vijeća za poljoprivredu održali sastanak s povjerenikom. On nam je govorio o srpenskom paketu mlijeko u vrijednosti od 5 milijardi eura. On je u dva dijela. U prvom dijelu treba se izravno podržati e, poljoprivrednike koji su smanjili proizvodnju, a preostalih 350 milijuna već je dodijeljeno e, po zemljama. Države članice će tako moći iz nacionalnog proračuna također e, povećati sredstva. E, sada neću dugo govoriti o tome jer smo o tome puno govorili prije praznika. Donesene su odluke o paketu za pomoć za tržište mlijeka. Sada ćemo čuti pojedinosti, dakle prijedloge za delegirane akte koje će nam izložiti komisija. Direktor Korte je danas među nama i on nadzire sve, sav taj rad. Izvolite. Uh, Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, drago mi je što sam ovdje, što mi je dana prilika da vam predstavim ovaj srpanski paket. Dakle, taj paket je izrađen kako bismo se nosili sa krizom u, prije svega u sektoru mlijeka. Više puta smo o tome raspravljali. Još uvijek imamo situaciju u kojoj je cijena mlijeka niža od prosjeka. Otrag nekoliko tjedana primijetili smo neke pozitivne trendove. Međutim, iznos koji poljoprivrednici dobiju u otkupu mlijeka je doista dalje nizak. Tu smo predstavili dakle paket, odnosno predstavio ga je povjerenik još u srpnju, dakle riječ o 500 milijuna eura. To je jednako paketu iz 2015. godine. Dakle, 500 milijuna eura koji će se financirati iz proračuna Unije za 2017. Isto ga nije potrebno da se aktivira rezerva za hitne situacije. Dakle, ovo je pitanje koje će se urediti krajem ove godine. Imamo tu i svoju sličnost između ova dva paketa, ali i važne razlike, ja bih o tome govorio. Glavna razlika je da se ovaj paket jače koncentrira na stabilizaciju tržišta. Dakle, imamo paket mjera za stabilizaciju tržišta te paket za održivost. Zašto? Pa za razliku od prošle godine, ove godine je postalo jasno da je uzrok niskih cijena u ličnom sektoru povezan sa pretjeranom proizvodnjom, ima previše mlijeka na tržištu i zato se ovim pitanjem ovaj paket mora pozabaviti. Zato je paket donosi novinu, nešto što do sad nismo poduzeli, a to je poseban delegirani akt za smanjenje proizvodnje mlijeka. Ovim paketom koristimo sve instrumente koji su predviđeni zakonodavnim okvirom, a kada govorim o ovom paketu. Zapravo je riječ o sedam zakonodavnih tekstova, dakle riječ je o širokom, složenom paketu, ali želim naglasiti da je riječ o sedam mjera. Imamo tri delegirana akta i četiri provedbena akta. Tu je i još jedna vrsta teksta koji nije povezan sa proizvodnjom mlijeka, ali ima ima političku važnost, riječ je o cijenama voća i povrća. Dakle, možemo govoriti ukupno o paketu osam mjera. I to su mjere kojima je povjerenik upoznao vijeće ministara tijekom srpnja. Ove mjere nisu usvojene. Moram ovdje biti jako pažljiv dakle ono o čemu se razgovaralo tijekom ljeta, dakle sa stručnjacima iz zemalja članica, stručnjacima iz parlamenta je nešto što će se održati, ali činjenica je da komisija ove mjere još nije usvojila. Nadamo se da će se to dogoditi 8. odnosno 9. rujna. Dobro smo i naporno E, surađivali tijekom ljeta sa stručnjacima iz zemalja članica, dakle i predstavnicima parlamenta kako bismo došli do e, sporazuma. Zadnji sastanak je održan prošlog tjedna i ovaj izmijenjeni tekst je dobio veliku potporu. Izmijenjen zato što je u srpnju izrađen prvi nacrt, potom smo unijeli izmjene dakle, koje su usvojene tijekom kolovoza i to će dakle, biti usvojeno od strane kolege povjerenika dakle, 8. odnosno 9. rujna. Ja ću se osvrnuti na delegirane akte. Rekao sam da imamo tri ta akta. Imamo najvažnije političke dokumente među njima. Prvi se odnosi na smanjenje, odnosno na schemu smanjenja proizvodnje mlijeka. A tu je i pomoć od 350 milijuna eura. Ali prije nego što se pozabavimo ovim pitanjima, želim vam dati kompletnu sliku ovih mjera. Dakle, ukupnog paketa. Dakle, delegirani akt koji će biti usvojen po hitnom postupku. Dakle, prvi je onaj koji se tiče scheme smanjenja proizvodnje mlijeka, dakle 150 milijuna eura, bi treba postati operativan od rujna, a postupci za upotrebu se, se mogu e, pokrenuti već 21. rujna. Reći ću još nekoliko detalja o ovom zakonodavnom tekstu. Međutim, drugi delegirani akt su ova e, pomoć za prilagodbu, dakle iznimna pomoć za prilagodbu, 350 milijuna eura, podijeljeni u nacionalne omotnice, dakle kao i prošle godine. Svaka zemlja dobiva jedan dio ovih 350 milijuna eura. Zemlje članice trebaju predstaviti komisiji mjere, dakle što žele poduzeti s ovim novcem. I tu će se podržati dakle, isključivo mjere kojima se želi smanjiti proizvodnja mjera, koje će biti održive tu da, to se dakle može onda pripomoći i korištenjem državne pomoći. Dakle, to se usvojiti u hitnom postupku i novac bi se trebao isplatiti najkasnije 30. rujna iduće godine, dakle 2017. Treći delegirani akt je nešto jednostavniji i on je također usvojen u hitnom postupku Njime će se povećati javne intervencije, dakle, za mlijeko u prahu. Ova mjera ističe, ističe krajem rujna, odnosno 30. rujna i ona će se ovime produžiti dakle, do 30. rujna iduće godine. Dakle, interventna schema vezana uz mlijeko prahu će ostati na snazi. Kao što znate, i prije smo o ovome razgovarali, ova mjera je pokazala svu svoju korisnost i zato je dobro da ostane na tržištu. Dakle, ovo su tri delegirana akta kojima sam se htio pozabaviti. Još ću njima reći nekoliko riječi pri kraju izlaganja. Imamo i dakle i četiri provedbena akta. Tu bih vam htio izlistati kako biste imali pregled jer su dio istog eh, paketa. Prvo se tiče e, produženja mjere privatnog skladištenja. Imamo dakle dvije scheme s tim u vezi. Dakle, jedno se tiče mlijeka u prahu, ono također ističe uskoro. Dakle, krajem rujna i sada će se produžiti do kraja veljače. Dakle, to se tiče normalnog razdoblja primjene Dakle, ostaće otvorena i e, privatna skladišta, dakle, do rujna iduće godine. Potom sljedeći provedbeni akt. Produženje članka 232, odnosno mjera iz članka 222. Tu je planiranje proizvodnje mlijeka dakle od strane poljoprivrednika, dakle zadruga. Dakle, zajednički e, zakonodavni tekst predviđa šest mjeseci i to ističe dakle 13. listopada. Komisija je odlučila ovo produžiti još šest mjeseci, dakle on, njegovo područje, e, njegova primjena će se nastaviti dakle još šest mjeseci nakon e, sredine listopada. Složili smo se oko proizvodnje, oko, odnosno oko planiranja proizvodnje, dakle vezano uz eh, zakonodavni tekst o tržišnom natjecanju, tu su predviđena neka izuzeća i odlučeno je da se mjera nastavi još šest mjeseci. Potom provedbeni akt povezan je uz eh, sustav izravnog plaćanja. Riječ je dakle o dobrovoljnoj schemi Dakle, ovom mjerom se želi omogućiti zemljama članicama da dakle omoguće e, e poljoprivrednicima da zadrže dakle određen broj na svojim e, gospodarstvima. Zašto je to tako? Pa zato što su te životinje tamo da bi proizvodili mlijeko, a budući da govorimo o smanjenju proizvodnje mlijeka, mlijeka ne želimo smanjivati premije, dakle poljoprivrednicima, smanjivati e, novčana sredstva, dakle isplaćujete potice, ali nije potrebno da oni zadrže ta grla na gospodarstvu, dakle na svom poljoprivrednom gospodarstvu. Jedna opcija za zemlje članice koju one mogu koristiti tijekom jedne godine. Konačno četvrti provedbeni akt. Mogućnost zemalja članica za avansna plaćanja vezano uz izravna poticaje. Dakle, to se temelji da se, to će se početi primjenjivati, dakle 16. listopada, to je mjera jednaka onoj od prošle godine, dakle zemlje članice mogu isplatiti do 70% izravnih poticaja dakle vezano uz e, plaćanje po površini. I to je dakle jednako mjeri od prošle godine, dakle svojevrsno ponavljanje mjere. To omogućava zemljama članicama da vrše isplate doleko ranije i poljoprivrednici na taj način ne, ne trebaju čekati na svoj novac. I konačno tu je osma mjera u paketu, dakle politička mjera koja nema nikakve izravne veze sa navedenima. A, to je vezano uz cijene, dakle, voća i povrća. Jedan element vezan uz delegirane akte koji još nije usvojen. Dakle, ovim pitanjem se još bave stručne skupine komisije i očekujemo da će ova mjera biti usvojena početkom iduće godine i onda će ona ići po dakle uobičajenom postupku nakon što se obavi nadzor dakle ovog teksta ovdje kod vas i u vijeću. Politički je ovo važno pitanje zato što se za sektor voća i povrća moraju provesti određene mjere Riječ je o povećanju od 30 do 40% za slobodnu distribuciju, dakle, voća i povrća. I to je dakle cijeli paket, dakle podijeljen u dva dijela, dakle jedan i sheme smanjenja proizvodnje mlijeka, dakle 150 milijuna eura i 350 milijuna eura, odnosno paket od 350 milijuna eura koji je vezan uz uh, mjere za prilagodbu. Dakle, ovaj prvi dio paketa od 150 milijuna eura je nešto novo, to je važan zakonodavni tekst i nadamo se da će uz pomoć e, ove mjere, da će ova mjera dati financijski poticaj poljoprivrednicima da smanje proizvodnju mlijeka. Spomenuo sam i mogućnost koja se pruža poljoprivrednicima da već planiraju svoju proizvodnju, to je moguće već i danas, ali zato ne postoji financijska potpora ukoliko počnu proizvoditi manje ali sada uz pomoć ovog teksta to uspjevamo postići. Međutim, kada je riječ o zakonodavnoj vezi, nema izravne veze između ova dva teksta. Dakle, možete koristiti mjere od 150 milijuna eura, a da niste, da ne koristite mjere iz dijela koje se tiče primjene članka 222, kao što sam spomenuo. Evo još nekoliko o detaljima. Ova schema uz pomoć koje poljoprivrednici dakle dobrovoljno mogu smanjiti proizvodnju mlijeka tijekom razdoblja od tri mjeseca njima će se dati dakle 14 centi 14 centi dakle za svakih 100 kila proizvedenih Ukupno govorimo o milijun nula sedam tona mlijeka. Ako to je više manje ona količina koja sada predstavlja višak na tržištu. Dakle, 1,07 milijuna tona mlijeka. Dakle, poljoprivrednici mogu zatražiti ovo pojedinačno ili u skupinama, oni će o tome odlučiti. Dakle, riječ je o proizvođačima koji su isporučili kravlje mlijeko, dakle, ove godine, odnosno tijekom ovoga ljeta. I oni se moraju vezati da će smanjiti proizvodnju za barem 1500 litara. Dakle, najviše što možete zatražiti je smanjenje od 50%. Dakle, ne smanjenje od 100%. Kako će dakle, funkcionirati ova schema? Vidjet ćete iz delegiranog akta da imamo četiri razdoblja primjene. Dakle, govorimo o četiri faze dakle, koje će se ostvariti ukoliko preostanu sredstva. Moguće je da će se već u prvoj fazi iskoristiti sva, sva financijska sredstva, ali dakle, teoretski ova e, schema će trajati od rujna ove godine do ožujka iduće godine. Koliko dođe do pretjerane potražnje, više nego što, se, nego što je predviđeno, tada će komisija dakle, ovdje omogućiti jedan korištenje jednog koeficijenta dakle, koji će se početi primjenjivati. Novac će se isplaćivati nakon tri mjeseca, dakle svaka tri mjeseca poljoprivrednik će morati dokazati da je manje mlijeka, to će se vidjeti putem računa i tada će dakle zemlje članice platiti ovu kompenzaciju koju smo rekli. Dakle, imamo tu još jedan element smanjenja, to nije kazna. Ukoliko, dakle, poljoprivrednik nije dostigao cilj, dakle, imamo, predviđamo postupno smanjenje plaćanja koje dobiva iz europskih fondova. Dakle, zanimljivo će biti kako će, kako će biti reakcija na ovaj program. To ćemo vrlo brzo doznati, jer očekujemo prve zahtjeve već 21. rujna i tada ćemo se pozabaviti ocjenom mjera, vidjet ćemo kakvi zahtjevi dolaze iz kojih zemalja članica tijekom listopada, da odnosno kako se instrument primjenjuje. I na koncu prelazim na idući stup ovog paketa, riječ je o 300, paketu 350 milijuna, dakle pomoć za prilagodbu. To je novac koji je na raspolaganju zemljama članicama u obliku nacionalnih omotnica kako bi se e, mogli dakle, e, poljoprivrednici koji se bave uzgojem stoke, dakle ne samo sektor mlijeka, već i proizvodnja mesa, to se odnosi i na svinsko i ovčje meso. Dakle, tu je velika promjena u odnosu na paket iz rujna prošle godine. Tu je bilo zemljeno veće diskrecijsko pravo, dakle da iskonovati ako oni smatraju da je neophodno E, to je jedan, e, jedna činjenica koja je dosta bila kritizirana i sada se moramo uvjeriti da se novac e, troši na način koji će nam pomoći da izađemo iz krize. Dakle, samo mjere koje omogućavaju gospodarski, gospodarski, održavanje gospodarskog rasta su ono što se može poduprijeti. Dakle, mi smo Unija 28 zemalja, naše poljoprivredni sustavi su međusobno jako različiti Vidjet ćete da se još mnogo toga može učiniti od strane zemalja članica, dakle da se usmjeri novac, da ga oni prilagode svojim potrebama. Vidjet ćete dakle da se ove mjere razlikuju od onih prošle godine. Ono što bismo mi kao komisija željeli vidjeti dakle, jest da se novac troši na način da se smanji određena dakle, proizvodnja. Dakle, vidimo što pokušavamo napraviti sa mjerom od 150 milijuna eura. Ovaj novac će se brzo potrošiti, a potom to je ovaj novac dakle, za nacionalne mjere, dakle zemlje koje će provoditi vlastite mjere. Tu vidimo svoju vrstnu logiku između ova dva sustava. Dakle, da se prvi dio mjera nastavlja u drugom dijelu kada će se utjecati na smanjenju proizvodnje uzevši u obzir vlastitu specifičnost. Mislimo da neće sve zemlje članice biti zainteresirane za ovo, tu nudimo druge e, opcije. Dakle, prelazak na e, mali uzgoj, dakle, proizvodnja uz zaštitu okoliša, te jačanje suradnje između poljoprivrednika, tamo da je to pitanje u nekim zemljama članicama gdje poljoprivrednici nisu jako dobro organizirani i evo, ako mi to dozvolite, oni postaju neka vrsta lakog pljena u ovom sustavu opskrbe. Dakle, uz ovaj novac Evropske unije, rekao sam da tu postoji još mogućnost intervencije samih e, zemalja članica u iznosu od 100% iznosa. Dakle, ovo je paket e, mjera koje sam vam danas predstavio i računam na vašu pomoć i učinit ću e, to kako bih odgovorio na vaša pitanja. Temat važni, trudni, široki, Dakle, dame i gospodo, ovo je teška tema. E, e, možemo sad prijeći na vaše pitanja. E, ograničit ćemo se na minutu i po. Gospodin Danton prvi. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti našem tajništu koji je cijelog ljeta radio i obavještavaju radne skupine i tijekom cijelog ljeta, iako formalno odnos na tu temu između komisije i parlamenta počinje danas. Sve što smo čuli izaziva čitav niz pitanja. Naravno, dobro je da svaka država članica može određivati mnogo toga kako želi. Ali možemo si postaviti kako je to e, politika zajednice koja prepušta e, mogućnost da se radi što se želi i možda stvoriti na taj način nelojalnu konkurenciju. Europa od 28 država članica je nešto gdje bismo se morali naviknuti na ovo. I još jedno pitanje za komisiju. Hoće li države članice obavijestiti unaprijed komisiju o tom programu i hoće li na koji način se obavještavati Europski parlament o tome što pojedine države članice namiravaju napraviti. Drugo pitanje, ovaj dobrovoljni program e, prestajanja rada. Koliko sam shvatio, e, odno plaćanja. E, dakle, e, plaćat će se, isplaćivat će se dok sredstava bude. E, Pazi se na plaćanje ne 11, već na 14 centi. E, vi ste nam zapravo dali podatak kojim se kaže da će se raditi po principu tko prvi djevojka. I još imam jednu primjedbu. a to su povezane potpore. E, rekli ste da se životinje e, ne moraju držati u okviru određenih rokova. I to je vezano dakle za e, vezane potpore. U nekim zemljama postoji potpore, mjere vezane za okoliš E, i mjere kojim se zahtjeva da se e, život zadrže još neko vrijeme. Prema tome, bit će vrlo važno da se mjere odnose na instrumente iz oba stupa, u protivnom neki poljoprivrednici neće moći doći do tih e, sredstava. Hvala vam lijepa. Ako je pitanje već postavljeno, molim vas ne ponavljajte i držite se vremenskog ograničenja. Gospodine Eknju, izvolite. Pratim e, ovu cijelu priču s mlijekom kao e, parlamentarac e, već sedam godina ovdje i vidio sam i ovdje kako se iz cisterne istače mlijeko na plastu Luxemburg, ali od tada je gospodin Hogan povjerenik se rekao da nema nikakve bitne krize, a sad je izgleda promijenio priču i sad izgleda imamo krizu dobavljača i eh, čini se da će se isplaćivati e, neke naknade štete, ali sad mi pričamo o delegiranim provedbenim aktima. Što se događa u e, međuvremenu? Cijene su e, otišle gore, a traži se od proizvođača da proizvedu više. S jedne strane porezni obveznik kaže vi, mi ćemo platiti proizvođaču da proizvodi manje, a e, lanci skrbeni kažu platit ćemo im da proizvode više. Hvala vam lijepa. Gospodin Pozdravljamo činjenicu da je komisija se bavi sa e, količinama, pa čak i ako je to godinu dana prekasno. E, međutim, ono što se čini nije e, dovoljno, neko proizvodi više, a onda će drugi proizvoditi još više. Evo primjera. recimo kako ćete osigurati da krave ne prijeđu na neku drugu farmu pa da ne na drugoj farmi i e, samo proizvođač zapravo može kontrolirati količinu e, količinu e, mlijeka i kako on, onda osigurati da recimo neke krave koje su prebjegle na drugu farmu se ne vrate za tri mjeseca farmeri e, ne mogu jamčiti ništa budući da ne znaju koliko će dobiti. Oni su e, ovdje poduzeli određeni rizik. No, pitanje je zapravo sljedeće. Govorili ste o proširenju programa nabave mlijeka. E, dakle, o kakvoj proizvodnji govorite, gdje će se to završiti? napraviti i hoće li to sve samo produžiti krizu. Mislim da ovo nije rješenje. Milijuni tona povećanja e, u nekoliko godina to neće e, riješiti krizu. Samo je 20% viška proizvodnje na tržištu. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja sam suglasan s prethodnim govornikom e, da mjere idu u dobrom smjeru, međutim moramo djelovati i na proizvodnju i količine. Imali smo ovaj paket od 500 milijuna e, u zadnjem zakonskom paketu. E, imamo li studiju o tome, je li to Učilo rezultate ili ne. Ako jest, onda moram reći da je rezultat dosta otrežnjujući i da e, zapravo proizlazi da se novac baca u vjetar i da treba osigurati da se isto ne ponovi. Pogledate li koliko od tih sredstava za pojedine e, farmere praktički ništa i to može doista dovesti do eh, opasnih izvrtanja eh, priče. Dakle, imamo eh, situaciju recimo da je Italija prepuštala količine Francuskog i Francuskoj i tako dalje. Što se tiče distribucije, moramo osigurati da mali farmeri dobiju zasluženu pozornost. Imamo farmere u siromašnim područjima ili u šumskim i planinskim e, brdskim područjima nema alternative e, proizvodnje mlijeka na farmama i na to se treba obratiti pozornost. I konačno moj komentar. Na tržištu stoke vidjet ćete da će e, cijena nastaviti padati mliječna krava u Europi sad nema gotovo nikakvu vrijednost, a to će ove mjere pogoršati. Gospođa Aguilera, izvolite vi, e, jedna i po minuta. Hvala vam lijepa, mi trebamo e, zapravo jednu e, globalnu procjenu, međutim ovo jest, jesu mjere koje su donekle dovele do napretka, međutim u bankarskom sektoru bilo bi bolje da su donesene neke zajedničke mjere, a ne samo 250 milijuna i omogućivanje državama da e, renacionaliziraju e, ova sredstva ovo je međutim dosta teško jer nisu sve države e, provele smanjenja, pa bi bilo bolje da se e, proračun za zajedničke mjere povećao i čini se da e, zapravo racionaliziramo na ovaj način ZPP zašto se povećavaju cijene povlačenja za 50%, 50% za mlijeko, ali samo 30 ili 40 za voće i povrće, no zašto upravo tako u tim sektorima? Hvala lijepa, ja ću biti kratka. Jako mi je drago što jesmo krenuli u dobrom smjeru. Možda je donekle kasno, ali je jednako potrebno, no dozvolite da kažem da je sasvim jasno farmerima da će dobiti premije za E, po litri smanjenja. A da će možda taj novac biti pridržan, odnosno neisplaćen ukoliko proizvedu više, no trebaju postojati jasna pravila, jasna pravila i brojčani pokazatelji koji će govoriti o tome koliko će farmeri dobiti u konačnici a ne e, da govorimo općenito ili da kažemo bit će 250 milijuna e, za smanjenje. Hvala gospodine Flanagan na sada. Mislim da kad e, slušam neke ljude iz komisije nije sve jasno, ali zapravo ipak je. Što se tiče dobrovoljne scheme dobrovoljnih redukcija, većina farmera jest poštena, ali nisu svi ljudi pošteni, što će e, zaustaviti e, farmera, a da ne iskoristi ili zloupotrijebi tu e, schemu i kako će se rješavati isplate naknada od strane nacionalne vlade i kako je li pravedno da recimo bogatija država subvencionira svoje e, proizvođače mlijeka ili recimo neka siromašnja država, poput Irske u slučaju jabuka to ne može učiniti. Ako imamo gdje je tu element zajedničkog i e, ako E, naučimo svašta na ovim sastancima odbora. Ja sam e, čuo svašta o sektoru proizvodnje jaja, pa onda kako je sa, sa proizvodnjom e, u slobodnom uzgoju i mogu li ljudi odabrati. Ako odaberu onda im ih ne treba e, zapravo prevariti, nego im treba platiti e, povičnu naknadu. Gospođa Boji, e, minuta i po. Hvala lijepo. Imam ovdje, me zabrinulo nešto sam upravo čula preko slušalica, to je da se ovi izravni poticaj mogli dati bez ikakve kontrole, dakle u iznosu od 85%. Zanima me, postoji li neki plan, neka schema kojom će se kontrolirati, dakle, ipak trošenje ovih sredstava. Vrlo često u sektoru poljoprivrede, dakle, ljudi imaju koristi upravo zbog ovih nedostataka kontrole. Vidjeli smo situaciju u Siciliji, dakle, gdje mafija dakle prima ova sredstva koja bi trebala biti upućena poljoprivrednicima u slučaju krize. Vrlo teško je ova sredstva kasnije dobiti natrag. Dakle, kako izbjeći ovu situaciju koja se već događala u prošlosti? Hvala. Hvala lijepa, gospođo Kad sam e, se vratila e, s ljetovanja, čujem da e, cijene idu gore i da koliko sam čula moram zahvaliti izvjestitelju na izvješću i u nizozemskoj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 nažalost ne rješava osnovne probleme u sektoru proizvodnje mlijeka. Jedinstvena rješenja za sve države članice ne mogu dati e, ustvari odgovarajuće rješenje da se stanje e, popravi. Hrvatska nema prostor za smanjenje proizvodnje mlijeka jer se u posljednjih 10 godina broj muznih krava u Hrvatskoj prepolovio. Proizvodimo polovicu vlastitih potreba, a trend propadanja proizvođača rapidno raste, gotovo e, njih 200 mjesečno propadne. Novac koji je komisija predvidjela za Hrvatsku od 10 eura po grlu nije dostatan i to je svakom jasno. Zbog toga me zanima planira li komisija razmotriti mjere e, koje će biti konkretne koje će dati konkretna rješenja i koje predlažu sami poljoprivrednici. Smatram da je nužno uvesti interventnu otkupnu cijenu mlijeka od 30 e, eurocenti po kilogramu, da rokovi plaćanja ne smiju biti duži od 30 dana, da maloprodajna cijena mlijeka ne smije biti niža od 70 eurocenti po litri i da je potrebno jednom zauvijek riješiti pitanje nepoštene trgovačke prakse jer u suprotnom ćemo i dalje izdvajati financijska sredstva, a proizvođači će i dalje propadati. Hvala lijepa. Pani poseł Torres Martínez. Gracias. A ver, es evidente y yo creo que lo deberíamos... Hvala lijepa. Mislim da a, smo... Um, da nismo zapravo našim farmerima dali ništa korisno, već smo proizveli još e, problema. I zapravo ova, rješenja koja nudimo ne funkcioniraju. E, redukcija proizvodnje e, i potpore na tom temeljene su dobrovoljne, što znači da će najveći, najjači povećati kvote a to će se odraziti i na proizvodnju mlijeka, prodavat će se stoka, pa kupovati stoka kasnije i zapravo trebalo bi misliti na održivost ako imate održiv sustav koji je dobar za okoliš onda možete koristiti lokalno mlijeko ako nije tako onda ne i doista je nepravedno. Zapravo provoditi e, ovo i e, u Španjolskoj imamo situaciju da, situaciju da se 35% mlijeka manje od naših potreba sad proizvodi i e, traženje od farmera da još su manje neće apsolutno nikom pomoći, već će e, spriječiti suverenost e, u ovoj području. Ja podržavam e, mogućnost fleksibilnosti za nacionalne vlade. Ako uzmete Irsku recimo, naš udio od 350 milijuna u tih 350 E, samo 11 milijuna što je vrlo malo e, u odnosu na potrebe farmera i ne mislim da će e, vlada uspjeti nadoknaditi ono što nedostaje u smislu nacionalnih potreba. Nitko ne vjeruje, koji način da će ove mjere zapravo riješiti e, taj ključni problem nestabilnosti cijena. Bit će razdoblja velike nestabilnosti cijena, to je bilo i prije i nikad nismo uspjeli iznaći prijedlog koji bi to riješio. E, I e, zapravo imamo, e, imali smo situacije odbijanja priznati da uopće ima problema i e, ova rješenja neće sigurno e, razriješiti tu situaciju i odredba o redukciji je presložena i ne koristi onima kojima je pomoć najviše potrebna. Ja imam jedno malo pitanje koje se odnosi na ono što je rekao gospodin Dolfman, a mislim da je vrlo važno da procijenimo na koji način ove mjere djeluju na tržištu. E, jer vidimo da cijene rastu, a političari i narod kažu da to je zato što e, političari i vlada e, se upliču u tržište, a trebalo bi vidjeti što se točno događa na tržištu, a što radi država. Gospodin hvala lijepa. E, drago mi je da je Europska komisija konačno dala e, rješenja i e, da se ne rješava stečajem ove probleme, ali velik broj poljoprivrednih dobara je stavio e, ključ pod ruke. S druge strane, govori se o renacionalizaciji. Da li to znači e, da e, na razini Europske zajednice se ne može napraviti program i sve prebaciti na razinu država. Ne smijemo pobrkati renacionalizaciju i subvencije. Drugo pitanje, da li je Europska komisija zapravo nije sigurna da će se ovo funkcionirati, da je sigurna da će glavni dionici stvarno igrati po pravilima igre. E, trebamo vidjeti, dakle, e, da to, hoće li to funkcionirati ili neće. E, isto tako, što misli komisija o tome da bi se moglo eventualno e, razmisliti o tome može li se stoka koristiti na neki drugi način, a ne toliko da je se smanjuje. Gospoda Hvala lijepa, Drage kolege, prije svega. Ova sustav e, za smanjenje pitanje proizvodnje je nešto o čemu je govorio gospodin Danten, ali mi ovdje govorimo o dobrovoljnom e, sustavu. Čini mi se da države članice ne primjenjuju politike kako bi na bilo koji način omogućile da se provede taj plan dobrovoljne smanjenje proizvodnje. Čini mi se da bi poljoprivrednici mogli to početi dovoditi u pitanje. E, zašto bi oni trebali tako e, postupiti? A mene zanima kakve jamstva imamo za poljoprivrednike. Ne možemo i jamčiti koliko će i što dobiti ako smanje proizvodnju. Kako možemo omogućiti da sustav smanjenja proizvodnje bude stabilan ako mi plaćamo samo na e, privremenoj osnovi? A to bi trebalo biti dio europskih politika na dulji rok, jer bi takve politike banke onda pridonijeli stabilizaciji tržišta, tržištem mlijeka i mljetnih proizvoda. Jer ako sada ne riješimo neke probleme, oni će se pojaviti kasnije. Kako možemo isto tako omogućiti da dođe do europske stabilnosti, a ne e, da se povećaju razlike među pojedinim zemljama? Hvala. Zastupnik Jar ima riječ. Hvala lijepa. Imam dvije primjedbe. E, mislim da e, e, mm, poljoprivrednici koji uzgajaju mlijeko da se ne smiju prepustiti bilo kakvoj situaciji, jer ako je odnos ugovoran, ako se ugovor potpiše, onda se za njega treba dobiti određena cijena. Vidimo ovdje da se predlaže 14 centi kao cijenu koja će se platiti za smanjenje proizvodnje. A što ako se dogodi ono najgore? Što ako samo oni koji predonesu stvarnom smanjenju e, dobiju potporu putem e, dodatnog proizvođača ili će se sve raditi po načelu tko prvi njemu djevojka. Jer 14 centi zapravo i nije bog zna što. Moje pitanje komisiji, biste li mogli iznaći neki drugi način da to napravite? Način na koji bi se omogućilo da 14 centi postoje postane situacija koja će biti e, zaista e, provjerena. Mogu li se ja složiti sa kolegom koji je upravo govorio? Ovaj da se proizvodnja smanji na dobrovoljnoj osnovi, a tih 150 milijuna i neće funkcionirati jer E, zapravo pitanje je tko će nadgledati sve to. Zašto e, mljekarstva moraju se baviti administracijom, hoće li im itko to nadoknaditi? Ali ako vi kažete da od smanjenja od 1500 litara, da se onda neke stvari mogu primjenjivati. U Njemačkoj u osnovi su sva E, mljekarstvo dio sustava. Poljoprivrednici su vrlo kreativni. I ja ću e, posuditi tela telad mojem kolegi, a onda ću ih za par mjeseci vratiti na moju farmu. Gospodin Luazo, hvala. Zabrinjavaju me barem dva od tri delegirana akta. Prvi, onaj pomoć od 150 e, milijuna eura i tako da će se doći 14 centi za litru koja nije proizvedena. Hoće li oni ponovno početi proizvoditi više poslije? Nisam siguran. A drugo, oni koji će u drugom ili trećem valu načiniti, dati ponudu, oni e, vjerojatno će to moći učiniti samo jednom. Korištenje e, vrlo slobodan način e, fonda sredstava od strane država članica, neće li to na neki način loše utjecati na konkurenciju između pojedinih država, kao što je to već bio slučaj e, proteklih mjeseci do lipnja. Imam jednostavno kitanje i je li e, se e, proučilo kako je to utjecalo na sektor mesa. Brine me kakav utjecaj to može imati na sektor mesa. Izvolite, evo sada gospodine ravnatelju, možete odgovoriti na pitanja i po mogućnosti sažmite odgovore. Učinit ću što bolje mogu. Pitanje je zašto su takve mjere potrebne jer e, cijene se cijene rastu i možda se čak i e, miješamo u e, normalan razvoj situacije. E, mi smatramo da su za poljoprivrednike sada cijene još uvijek na povijesno najnižim granama. A e, postoje neke signali da se situacija poboljšava u Novom Zelandu ili tako dalje. Ono što nas brine je što dobivaju poljoprivrednici, dakle proizvođači. E, to je srž zajedničke poljoprivredne politike, a rast cijena e, se ne odražava na e, poljoprivrednike. Ovih 500 milijuna neće riješiti situaciju, ali ipak on pomaže pozitivno. E, u mnogim područjima treba doći do strukturnih prilagodbi i to poljoprivrednici znaju. A postoji također razlika između e, različitih proizvođača mlijeka u pojedinim dijelovima Europe. To poljoprivrednici znaju. Tih 5 milijuna ne može to sve skupa riješiti, ali će pomoći u što se radi o koherentnom odgovoru koji daje određenu smjernicu. A mislim da utječe i na psihologiju tržišta. Sama činjenica da poljoprivrednici sada uopće i mogu dobiti naknadu ako smanje proizvodnju, a osim toga postoje i sredstva da i države članice nešto naprave kako bi se situacija restrukturirala ili pak da nađu e, sredstva za smanjenje proizvodnje. Međutim, točno je da nestabilnost cijena ostaje e, glavni izvor zabrinutosti za EPP. Komisija to zna i od 2013. godine kažemo da to postoji. O tome se govorilo na različitim e, forumima na skupine koja se bavi poljoprivrednim tržištima primjerice. A e, naravno o tome će se govoriti, uzimat će se to u obzir e, kada se bude reformirala zajednička poljoprivredna politika i mogu reći da mi svakog dana učimo nešto novo. Što su rekli poljoprivrednici? Da kažemo je li čaša napola puna ili napola prazna? Usporedimo li ovaj paket s prošlom godinom? Postoji e, europski plan od 150 milijuna kojim rukovodi komisija, a koji se primjenjuje na cijelu Europskoj uniji. To je optimalan vid ZPP-a. A onda e, ova e, svota je puno ograničenije od onih 500 milijuna prošle godine. Morate pročitati i dobro proučiti kriterije pod kojima e, države mogu podastriti programe. U tom smislu smo napravili napredak jer je dakle sve to puno e, restriktivnije. E, moram reći da ako države članice žele u dakle E, rasponu 150 do 350 e, milijuna, jer one mogu dati državnu omotnicu prema europskom e, planu. Dakle, mislim da je situacija puno bolja po pitanju ravnopravnog tržišnog natjecanja u odnosu na prošlu godinu. Privatna skladištenja i državne subvencije također postoje i e, to se sve radi bez obzira na tome e, o, tome gdje se gospodarski subjekt nastaje, nalazi. E, bilo je puno pitanja o tome kako funkcionira 150 milijuna. Mislim da sam u jednom času bio nedovoljno jasan, ako se omotnita od 150 milijuna eura prekorači, tada će Europska komisija primijeniti koeficijen ne onih 14 centi, odnosno 14 eura. 14 centi je nešto što je fiksno. Ono što će se promijeniti jest količina za koje će poljoprivrednik dobiti e, sredstva, a on će to znati prije nego li što počne smanjivati proizvodnju. Prema tome, poljoprivrednik primjenjuje, država članica e, prikuplja sve prijave, šalje ih u Europsku komisiju, a to ide sve brzo u roku od tri dana ćemo reći koliko je novca na raspolaganju za cijelu Europu, a e, ta informacija će se saznati prije nego li što poljoprivrednik počne sa smanjenjem. On će znati da će dobiti 14 centi, ali sada ne možemo zajamčiti da će dobiti 14 centi za svu količinu koju smanji. Ali onda naravno on je slobodan da ne smanji za tu cjelokupnu količinu e, e, proizvodnje. Mislim da je to vrlo važno znati. E, nadzor situacije prema onih 150 milijuna. Dakle, to će se, to će se plaćati sljedeće godine nakon provjere e, koje i to na osnovu e, računa koje će slati e, mljekarstva. To je mislim nešto što ne predstavlja problem u državama članicama jer tek nakon tih provjera će države članice moći isplatiti odštetu. Naravno da postoji rizik da će i jedan poljoprivrednik koji želi napraviti manje, da će to kompenzirati onaj koji napravi više. Naravno, razgovarali smo o tome među kolegama i sa stručnjacima, ali ako ukinete kvote, možete napraviti samo određene stvari. E, ne možete ljudima zabraniti e, da prestanu proizvodnju. To je ono što je posljedica ukidanja kvota, prema tome situacija je takva kakva jest u tom smislu. Ono što je zaista odsudno i jest da države članice e, kontroliraju da se pridržava pravilima. I do kontrola će doći, a u uredbi e, stoji zahtjev da države članice prouče izvodljivost smanjenja proizvodnje za poljoprivrednike. E, treba vidjeti je li realno smanjenje koje oni tvrde da imaju s obzirom na to kako su radili ranije. Budite uvjereni da će se vrlo detaljno provoditi kontrole. Što se e, tiče e, pak hrane životinja, to je vrlo važno. E, zahvaljujem se na toj primjedbi, jer točno je da se puno može smanjiti proizvodnja mlijeka e, tako da se e, krava hrani na drugi način. Ne morate zbog toga ubiti tu kravu. Dakle, to je vrlo, vrlo značajno i drago mi je da ste to spomenuli. Priču sada na onaj plan od 350 milijuna. Gospodine Dorfman, mali poljoprivrednici, poljoprivrednici u planinskim krajevima, sve je to moguće. Postoji veliko diskrecijno pravo država članica da koriste 350 milijuna te iskoriste za one potrebe koje smatraju da su od bitnog značaja za njihove poljoprivrednike, a to je nešto što će biti e, bitno i u Italiji i u Austriji. Još e, jedna stvar koja je postavilo, pitanje koje je postavilo nekoliko zastupnika, kako procjenjujemo onih 500 milijuna od prošle godine i je li to dalo neki utjecaj i jesmo li to uzeli u obzir kada smo odredili ovih 350 milijuna za ovu godinu. Otvoreno ću reći da nismo bili u mogućnosti to procijeniti jer su države članice kasno dale svoje podatke. Sjetit ću se da je gospodin Hogan bio prilično nezadovoljan e, tom situacijom. Prema tome nismo napravili procjenu učinka. Međutim, iz iskustva smo učili, učili smo iz rasprava u parlamentu, ovdje i sa državama članicama i s dionicima o tome kako se novac trošio. Osobno mogu reći da e, smatram da je 500 milijuna bilo previše fleksibilno to je naravno odgovorilo na jednoj akutnu političku potrebu mjera na razini Europske unije u ljetu 2015. godine. Sjećate se kako je delikatna situacija bila prije godinu dana. U tom smislu to je bio značajan politički e, znak i u tom smislu je to bilo uspješno. Ali ako me pitate u kolikoj mjeri je to utjecalo na E, razine cijena, mislim da to nije baš bilo tako učinkovito. Inače, neke države su se opredijelile za e, lakši pristup, da su jednostavno svakom e, svakom poljoprivredniku dali dok su druge zemlje tome pristupile na jedan puno strukturiraniji način, a mi se nadamo da će se tako postupiti i u paketu 350 milijuna. E, pitanje je dakle hoće li se to odraziti na tržište govedinom. Pa za sada ne vidimo da je do toga došlo i ne vidimo promjena na tržištu niti govedine E, niti teletine, niti svinjetine i organizirali smo i observatori na tome. Za sada dakle ne vidimo da je došlo do promjena, ali to moramo pratiti. E, gospođa Pirik e, je pitala hoće biti neke premije za klaonice. Toga nema, možda nisam bio jasan kada sam se o to obrazlagao. Ono što moramo napraviti jest izuzeće za one poljoprivrednike koji imaju dobrovoljnu vezanu potporu. Oni e, mogu zaklati e, e, i prodati tu život ili prodati tu životinju, ali to nije vezano za samu potporu. Jednostavno potporu možete primiti, ali nije nužno da zadržite životinju. Što se tiče plaćanja, sustav će biti isti kao i lani. Radi se o plaćanjima unaprijed bit će kontrola i to naknadno i samo na osnovu tih naknada će se e, doći do konačne isplate, a kada se dobije avans, onda će se na osnovu toga e, smanjiti konačno plaćanje, jer se radi o avansu. Dakle, sustav će biti takav da će države članice moći platiti unaprijed određen postotak konačno isplate. Dziękujemy. Rozumiem, temat, do tematu jeszcze wracać. Hvala lijepa. Vratit ćemo se dakle ponovno ovoj temi jer će biti sigurno drugih pitanja. Evo gospodin Hausling, ali je vrlo kratko. Hvala. Imam dva, moram reći da dva moja pitanja nisu dobila odgovor. E, postavio sam pitanja o uskladištenom mlijeku u prahu i količinama toga i je li moguće da proizvođač mlijeka e, pošalje krave na tri mjeseca na susjedno gospodarstvo i nakon toga da mu se te krave vrate. Pa, eto vaše pitanje. Osporostite, gospodine Hojzlin. Točno, međutim nisam imao e, kod sebe točne podatke. Evo sada ih imam. Za sada postoji 344 tisuće litara mlijeka koje je uskladišteno. Sada smo u sustavu bez kvota. Kako je dakle moguće da se izbjegne da se proizvodnja prebaci s jedne gospodarstva na drugo? No, bit će kontrole. Naravno nije dopušteno da se e, pošalje krava na susjedno poljoprivredno gospodarstvo. Treba proučiti je li ono što kaže poljoprivrednik zaista realno. Može li on smanjiti proizvodnju kako bi mogao primiti 14 centi. A nakon toga će se također vršiti kontrole, a posteriori ne mogu reći da e, će svi e, se u potpunosti svega pridržavati, ali kontrola će biti. Podsjećam vas da više nemamo kvote. E, ni, naravno da će neki proizvođači nešto kako bi izbjegli kontrolama. Sasvim sigurno će biti i sličnih situacija kao što je ova, međutim, poljoprivrednici će e, vidjeti da nije moguće da se samo tako ovo riješi. Hvala lijepa. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o delegiranim aktima koji su vezani za potporu proizvođačima određenog voća i povrća. Radi se dakle o tome e, po količinama, po zemljama. Daću riječ gospođi Petir, molim vas da e, govorite prilično kratko jer i nemamo puno vremena koje nam je preostalo. Želite li sada uzeti riječ, gospođo Petira, ako želite samo na jednu minutu? To bardzo oczekujemy w takim razie e, na wypowiedź. Hvala. Dajem dakle riječ predstavnicima komisije. Evo izvolite. Dakle, točka 11, riječ je o izvanrednim mjerama, dakle, u kontekstu ruskog embarga. To je nešto, dakle, što je komisija već usvojila, dakle, zato se bavimo ovim nadzorom. Dakle, 216 crtica, 291, ovo peta mjera koju je komisija usvojila da pomogla proizvođačima voća i povrća na način da se oni se sa ovim ruskim embargom, kao što znate, ovo je dakle, peta mjera od uvođenja embarga pokriva razdoblje od 1. srpnja ove godine do e, kraja lipnja iduće godine. Dakle, što se izmijenilo u odnosu na prethodnu mjeru, to su količine koje su na raspolaganju za zemlje članice, dakle da se koriste ovom schemom, tu su se brojke smanjile pa i do 30% u odnosu na količine prošle godine. Vam tu dam perspektivu, prošle godine su brojke smanjene za 15%, a ove godine za dodatnih 30%, dakle razina Dakle, mjera se stanjuje, I zato smo već e, prošle godine dakle, iskoristili samo 69% raspoloživih e, količina. Vidimo da operateri na tržištu, proizvođači koji su izvozili u Rusiju, da su pronašli dakle, alternativna mjesta na koje mogu plasirati svoju robu. Ali tu imamo i dalje velik broj proizvoda u različitim zemljama na koje dalje jako utječe ova zabrana i koju će imati koristi od ove mjere. Dakle, mjera funkcionira na jednak način kao i sve e, dosadašnje. Pa- Hvala lijepa. Evo jedna minuta, zastupnica Petir moj prijedlog i ovu točku stavili danas na raspravu. Ja smatram ovu odluku komisije nepravednom i nedovoljno promišljenom zato što ona e, svima linearno skida novac bez obzira na postotak iskorištenja odobrenih količina. Hrvatski su voćari iskoristili 93,5% dodijeljenih količina, ali i voćari Mađarske, Portugala, Italije i Rumunjske preko 90% te nije prihvatljivo da se njima skine isto kao i onima koji nisu gotovo ništa iskoristili. Ako uzmemo u obzir to da je Hrvatsku pogodio mraz i da iznos štete za mraz iznosi gotovo 150 milijuna eura u voćarskom sektoru, da je gubitak ruskog tržišta preusmjerio voće iz drugih zemalja prema hrvatskom tržištu koje najosjetljivije i da su hrvatski voćari dovedeni u nemoguću situaciju, predviđene količine nisu dostupne niti za onaj dio voćara koji nisu bili pogođeni mrazom. Zato tražimo od Europske komisije da preispita svoju odluku i da poveća kvote za one države članice koje su iskoristile količine koje su im dodijeljene, a u te države članice spada i Hrvatska. Hvala lijepo. Pan Izvolite. Hvala vam lijepa. Ja zahvaljujem e, na nazočnosti povjerenika i e, Zahvaljujem isto tako e, i mislim da održavanje ovih izvanrednih mjera u ovom sektoru E, možda i nije e, rješenje. E, čini mi se da proizvodi koje sad vidimo na tržištu, koji dolaze iz orientalnih država, neće pomoći našim proizvođačima jer ono što im mi nudimo nije dovoljno i ako E, recimo i e, je Španjolska e, zapravo najveći izvoznik koštuničavog voća u Kini. Mislim da je nama ovaj problem budući da naš proizvod ne mogu željeznicom prema Rusiji i ne znam što će komisija poduzeti da bi se riješio taj problem budući da ne možemo doći do naših prethodnih tržišta e, i e, trebalo bi otvarati e, vrata prema drugim tržištima, međutim ove mjere nisu dovoljne za podršku sektoru, a, sam sektor nije mogao amortizirati e, ovu, ovaj pad cijena e, što bi moglo biti katastrofalno kao i u mliječnom sektoru. Hvala. Nadam se da će Evropska unija nešto naučiti iz ovog pokazivanja atrofiranih mišića. Vidimo koji je utjecaj na neke zemlje ovih mjera. Dakle, na što se mislilo kada se ovo odlučilo? Nadam se da će se nešto naučiti, da će se to primijeniti, primijeniti na pregovore o Brexitu. Dakle, opet vidimo to pokazivanje europskih mišića u odnosu na Veliku Britaniju kako nitko drugi ne bi napustio ovu, ovu organizaciju. Nadam se da nas ovo neće uvaliti još veću neolju. Zastupnik Sebastija. Yo quisiera eh, aprovechar momento que está aquí la comisión. Ja sam želio postaviti tri pitanja. Prvo, komisija kaže da možda sama e, činjenica da nisu, e, da nisu sve potpore ključne e, je dosta ukazuje na određenu složenost jer proizvođači voća i povrća trebaju organizirati i berbe, na primjer, i to e, mislim da bi trebalo e, staviti voće na e, određene popise proizvoda koji zavređuju potpore. Na primjer, nar u području Valencije je posebno osjetljiv a što je sa e, državama koje ne zadovoljavaju standarde proizvodnje? minuti. Evo, izvolite, molim vas, odgovorite na ova pitanja. Imate tri minuta. Hvala, evo, mogu ukratko odgovoriti zastupnici Petir. Da, istina je da ova mjera varira od zemlje do zemlje, u pravu ste, rekli ste, e, odgovarajuće brojke vezane uz iskorištenost ovih sredstava. Međutim, nije fair reći da su hrvatski proizvođači kažnjeni u odnosu na druge rovo izvanredna mjera koja dakle potpunjava u sustavu druge mjere koje se primjenjuju i tu nema gornje granice. Dakle, ovo se, ovim sustavom se može koristiti i Hrvatska, dakle i svi drugi proizvođači. Problem je što u nekim zemljama članicama i Hrvatska je vjerojatno jedna od njih. Dakle, organizacije nisu tako dobre kao u nekim drugim zemljama i onda, dakle, potpore koje se dobivaju su daleko niže. I tu evo, moramo to sagledati u kontekstu ruskog embarga. Ove izuzetne, izvanredne mjere se evo produžavaju, ali imamo tu još i 3000 tona koje se mogu slobodno raspodijeliti, dakle svaka zemlja članica ima tu kvotu na raspolaganju koja može iskoristiti za proizvode i to biste evo mogli i vi iskoristiti, odnosno Hrvatska iskoristiti. Dakle, u pravu se kada kažete da ovo to na da na prvi pogled to izgleda nepošteno. Međutim, ovo tu postoje određene mehanizmi u ovim mjerama koji su na raspolaganju. Složenost sustava, zastupniče Sebastio. A istina je da je sustav složen, ali to je jedan te isti sustav koji je na snazi jako dugo vremena. Nismo mi tu donijeli neke eh, izvanredne mjere koje bi naštetile sustavu. Proizvođači bi trebali moći iskoristiti mjere iz ovog sustava. Pa kod vas su barem jako dobro organizirani proizvođači voća i povrća. Dakle, nisam siguran koliko su ove tvrdnje točne. Međutim, ono što jest eh, točno je da su cijene niske i to je jedan od e, razloga, dakle, zbog kojeg se, se bavimo ovim pitanjem i u paketu osam mjera, dakle, govori se o ovom povećanju 30 odnosno 40%. Hvala lijepa, hvala svima. Završili smo s ovom točkom dnevnog reda i idemo na iduću točku dnevnog reda, a to je odgovorno vlasništvo, tako su posjedovanje konja. Dakle, to je izvješće na vlastitu inicijativu. Htio bih vas podsjetiti da ćemo 12. i 13. listopada razmatrati ponovno ovo izvješće. Danas bi izvjestiteljica Girling trebala samo uvesti ovu temu. Evo ja bih vas zamolio da nam date kratki uvod imajući na umu da ćemo o njemu dakle razgovarati 12. odnosno 13. Eh, listopada. To će biti sigurno zanimljivo jer je sama tema zanimljiva. Evo iznesite nam ukratko vaše izvješće. Evo hvala lijepa. Biću jako brza. Dakle, diljem evropske, odnosno evropske povijesti. Dakle, imamo uzgajanje konja, odnosno magaraca, životinja iz te obitelji, one imaju jako važnu ulogu u našim životima. To su, dakle, životinje od kojih dobivamo meso, mlijeko, ali nam su oni i služak za prijevoz, e, tu su imaju svoju važnost, dakle u istraživanjima, u turizmu i ova lista bi mogla biti jako duga, ali nemamo vremena. I e, ukoliko se ih možda ne vidimo e, svakog dana na poljoprivrednim gospodarstvima su zamijenjeni strojevima, oni dalje igraju jako važnu ulogu u našem gospodarstvu, međutim nisu obuhvaćeni evropskim e, zakonima mislim da bi bilo jako dobro e, skrenuti pozornost na to pitanje i to činim svojim izvješćem. Govorimo o sektoru koji vrijedi stotine milijuna funti godišnje. Procjenjuje se da on, ovaj sektor stvara 900 tisuća radnih mjesta, dakle imamo tu i radna mjesta u sportskoj industriji, vezano s konjički sport i tako dalje. Međutim, iznosi su zasigurno veći. Dakle, to je drugi najveći ruralni sektor, primjerice u Velikoj Britaniji. I tu je zaposlen velik broj žena, što je također jako važan aspekt. Imam tu brojne druge statistike koje ću sada preskočiti. Ali željela bih istaknuti neke aspekte. Imamo dakle i smanjenje dakle broja zaposlenih e, na poljoprivrednim gospodarstvima. To dovodi do nestajanja određenih e, znanja i vještina koje se odnose na uzgoj ovih e, životinja. Dakle, imamo tu probleme kao što su nedostatak izobrazbe i tako dalje. Nije isto uzgajati konje kao držati na gospodarstvu mačke ili pse, tu je specifično znanje, također i određeni resursi. Tu su i gospodarske teškoće koje donose izazove, ovo je jedna velika tema. Moramo vidjeti, dakle, koji su to aspekti vezani uz dobrobit ovih životinja, kako s njima postupati, Dakle, što učiniti na kraju njihovog e, životnog ciklusa, to je teško pitanje za mnoge vlasnike, potom troškovi i tako dalje. E, tu su posebna pitanja vezana uz uzgoj. Dakle, postupanje s ovim životinjama prilikom određenih tehnika razmnožavanja i tako dalje. Dakle, i dolazak ovog mesa na tržište koje nije dovoljno dobro zakonodavno regulirano. Tu su troškovi vezani uz transport ovih životinja. Znam da to pitanje izaziva veliku pažnju u odboru i u parlamentu, međutim za mene to nije glavni cilj ovog izvješća. Međutim, uspjeli smo uz pomoć, uspjeli smo dostići potporu više polovice zastupnika u e, posljednjem sazivu parlamenta koji su osudili, dakle, transport e, na e, duge pruge životinja i Međutim, četiri godine nakon toga ništa se nije još uvijek promijenilo. Imamo i znanstvena istraživanja vezana uz konje i maksimalno vrijeme za transport govori se o posebnim aspektima ovog prijevoza koji na standardima koji posnik neće biti e, dostignuti. Imamo dakle potrebu da se pobrinemo o dobrobiti ovih e, životinja. Imamo neke probleme kada je riječ e, i o pravnoj, pravnom temelju za ove zakonodavne tekstove. Nismo vidjeli niti dobru volju komisije, niti želju u zemljama članicama da provode postojeće zakone. Međutim, evo, trebali bismo proširiti i smjernice i primjere dobre prakse bi se trebali e, početi primjenjivati. To bi zaštitilo ne samo dobrobit životinja, već i gospodarsku korist koja se iz toga može e, zaraditi. Moramo se također boriti protiv neznanja, protiv pomanjkanja razumijevanja prilikom uzgoja ovih životinja i postupanja prema njima. Imamo referentne centre koji se bave dakle, dobrobiti životinja. Oni bi mogli poraditi na obrazovanju, dakle na stručnom usavršavanju. Tu komisija ima važnu ulogu, dakle, kroz ocjenjivanje ovih standarda, tu su već brojne nevladine organizacije djelovale i potrebna je veća pravna sigurnost. Tražimo da se razvije i Europska povelja koja će se ticati održivog turizma, tako koja neće nagrađivati samo one tvrtke koje se brinu o svojim konjima, već i one koje informiraju e, korisnike svojih usluga. Odgovorno vlasništvo bi trebalo biti minimum, međutim s obzirom na broj zdravstvenih problema s kojima se suočavaju konji u Europi, potrebno činiti više. To je potrebno poduzeti. Moramo povećati također svijest o ovim pitanjima i pokazati dakle, koji je puni ekonomski potencijal konjičkog sektora. Riječ je o jedinstvenim životinjama koje društvo jako cijeni. Očekujem dakle ovdje potporu i Euroskupine za životinje. Imat ćemo zasigurno dakle, ovo na temi dnevnog reda 15. rujna ujutro u Strasburu i radujem se vašim doprinosima ovoj raspravi. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom kratkom, ali ipak sveobuhvatnom uvodu. Gospodin Andžeju. E, hvala vam, gospođo Gerling, da ste e, se pozabavili ovim pitanjem, jer zaista e, to je sektor koji je daleko od toga da bi bio zanemariv općenito problem kopitara, naročito konja je vrlo važan a tu je važno i samo pitanje e, vezano za koje ne smijemo zanemariti jer je e, iako to nije naše izravno područje, e, e, to je vrlo važno što se tiče PDV-a, stope PDV-a, a isto tako vezano za e, ljude. Francuska Federacija konjičkog sporta je druga po veličini po broju e, članova i e, to je zaista važno. E, sve to ima i veliki utjecaj na gospodarstvo regije u Europi, zato ga trebamo proučavati. To je vrlo značajno što se tiče razvoja naših teritorija. Hvala lijepo, zastupnica Miller. Miller. <clears throat> <laughs> Entschuldigung, hab den Namen nicht verstanden. Ispričam se, nisam razumjela ime koje ste rekli. Darin Furija. Ja zahvalila bih e, izvjestiteljici što se pozabavila ovim pitanjem. Mislim da je ono jako važno i da bi po tom pitanju trebalo postići napredak. Postoje slučajevi u kojima su životinje zanemarene, Njemačkoj um, dakle, osnovne smjernice vezano uz dobrobit životinja i uistinu se radujem što ću s vama surađivati na ovom pitanju. Tu ima čitav niz pitanja kojima bi se pozabavila prije svega tu je prijevoz e, životinja. Mislim da bismo tu trebali djelovati. Evo, radujem se suradnji s vama. Hvala lijepo. Zastupnik Sebastio. Thank you, Mr. Chair. Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala izvjestiteljici. Ovo je za nas vrlo važno pitanje. E, tri su tu bitne stvari. Prvo, identifikacija konja trebamo zapravo izvjeći novi skandal e, i vjerujem da bi to bilo vrlo korisno kao sredstvo. Drugo je dobrobit životinja. E, kopitari su i priznati e, u europskim sporazumima i e, mislim da trebamo e, provoditi, sve preporuke s tim u svezi. A treće pitanje je možda malo složenije. Jedan od mojih kolega već je govorio o raznolikosti svijeta i konja i drugih kopitara i o razdvajanju rekreacijske korištenja i drugih profesionalnih e, korištenja možda e, konja. To je dakle pitanje za koje vjerujem da će ga izvjestiteljica uzeti u obzir. Ja čestitam na određenom poslu, imali smo ogroman problem e, u postupanju s kojima nakon e, kolapsa građevinarstva 2007. godine e, ljudi su bili dobronamjerni, željeli su ili imali su e, ili ponija koji, koji, su, koji su nabavili a više to nisu mogli održavati, nisu se mogli pri pa su konje puštali u polja i e, sjećam se da mi je e, rekla e, kći da je vidjela konja koji je uginuo u polju naprosto od gladi. No, ja vam želim puno sreće ovome što radite i želim spomenuti još i kobilje mlijeko ljudi e, to piju, ne znam, pitam se, zanima me. Hvala vam lijepa. Više nemamo prijavljenih govornika i sad tri minute sa izvjestiteljicu. Hvala vam lijepa predsjedatelju, nema više puno što za dodati. Da, pogotovo magareće mlijeko se pije, čak je to vrlo u modi 10 je eura cijena po litri i e, puno se koristi e, za prehranu djece, djece koje imaju problema u razvoju ili ponašanju i to je još jedan primjer vrlo širokog spektra e, primjene proizvoda od konja kopitara. E, dakle, imamo još osim toga i terapiju jahanjem e, za autističnu djecu i tako dalje. E, sve ovo trebalo posebno razmotriti, a moje izvješće će biti dovršeno prije isteka roka gotovo da je i dovršeno, no kad e, se izvjestitelji u sjeni budu sastali, ja vjerujem da će ono već e, biti spremno pa ćemo organizirati takav e, sastanak negdje krajem rujna ili početkom listopada i veselim se suradnji s vama. Ovo je početak e, rada. 12. i 13. listopada imat ćemo sveobuhvatnu raspravu o tomu, a i e, treba ćemo više vremena, a zamolit ćemo vas i da obratite pozornost na mogućnosti razvoja povezane uz e, aktivnost ovog sektora i e, promicanje ovog e, sektora, hipoterapiju, djecu i sve ostalo možda bismo trebali predstaviti jedan novi pristup. Hvala vam lijepa e, izvjestiteljice, ovim smo iscrpili naš današnji dnevni red, gospodo i gospodo, i ako ima informacija od koordinatora, bude li ih, dakle, dobit ćete ih e-mailom, a nema li daljnjih e, primjedbi, pitanja, znači da se to i dobili, a sljedeći sastanak je 8. rujna i onda ćemo imati vrlo zanimljiv sastanak. Budući da je 18.30, vrijeme je da okončamo ovaj sastanak. E, ispričavam se što da vam je vrijeme bilo ograničeno, e, ipak ste svi uspjeli doći na... A e, zahvaljujem prevoditeljima, želim svima ugodnu večer i evo ovo je bio početak našeg e, razdoblja rada nakon odmora. Hvala vam lijepa svima.